so we can directly jump Yeah, okay. So dear colleagues, we start our meeting. Uh, Dragi kolege, započet ćemo sastanak usprkos činjenici što smo dosta malobrojni, no vjerujem da su oni koji su doista zainteresirani za ovaj sastanak da su tu. Dakle, možemo započeti s prvom točkom dnevnog reda danas, a tu se radi o razmjeni gledišta sa gospodinom Peterom Thompsonom, predsjednikom 70 i e, predsjednik konferencije o oceanima i opće skupštine UN-a. Dakle, mi imamo jedno izvješće na vlastnu inicijativu koje se bavi ciljima održivog razvoja na našem odboru, tako da je to nešto o čemu smo već raspravljali na sastancima odbora i nastavljamo s radom. Želim vam srdečnu dobrodošlicu, gospodine Thompson. Hvala vam što ste došli na sastanak našeg odbora i u Europski parlament. Hvala vam također što ste izdvojili vremena doći u Brisel i predstaviti program provedbe ciljeva održivog razvoja jer tu ima nekih e, razvoja situacije i globalno, a i u Uniji ulažemo velike napore s tim u vezi. Odbor Envi također jako zainteresiran da čujemo E, kako teku pripreme za konferenciju o oceanima koja će biti održana u lipnju ove godine i ako sam dobro shvatio dali ste veliki doprinos tome. Dakle, još jednom hvala što ste došli i uvijek kaže da su kratki sastanci najbolji, tako da vam odmah predajem riječ za vaše izlaganje. Najpša hvala predsjedniče. Uvaženi zastupnici parlamenta, dame i gospodo, veliko zadovoljstvo biti danas ovdje među vama u Briselu. Želim zahvaliti odboru što je organizirao ovaj sastanak i omogućio da i zastupnici drugih odbora sudjeluju u ovoj današnjoj raspravi. Dame i gospodo, svakog dana u Ujedinjenim narodima bavimo se zahtjevnim izazovima današnjih, eh, današnjice obim, e, opseg i složenost e, tih problema su ogromni. Bavimo se najvećom e, izbjegličkom migracijskom krizom od drugog svjetskog rata koje se tiču borbe protiv širenja terorizma i nasilnog ekstremizma koji su izazvali i trebamo pružiti pomoć 125 milijuna ljudi diljem svijeta koji imaju potrebna humanitarna pomoć. Bravimo se promičbom ljudskih prava i rodne jednakosti. Želimo ostvariti održivi razvoj i suzbijati klimatske promjene diljem svijeta. Bez sumnje sve su ovo teme kojima se i vi bavite ovdje u Europskom parlamentu. koje su bez presedana, jer nijedan kontinent e, nije ostao netaknut. Europa je e, pred velikom prijetnjom e, terorističkih dijela navale migranata, sukoba, nesigurnosti, ekstremnih vremena i nesigurnosti. Rješavanje globalnih e, izazova e, zahtjeva našu, naše jedinstvo i solidarnost, e, jer izazovi su zajednički i zahtijevaju zajednički odgovor. I želim iskazati svoju zahvalnost Europskoj uniji za svoje, na njenom dugom, dugotrajnom doprinosu kao najvećem e, doprinositelju u našim humanitarnim aktivnostima. Svi mi, pojedinci, zajednice nacije i multilateralne organizacije, trebamo dati svoj doprinos da pronađemo i provedemo globalna rješenja koja je potrebna da ostvarimo budućnost koja će biti sigurna, prosperitetna za našu djecu i unuke. Dame i gospodo, agenda za održivi razvoj za 2030 pruža nam univerzalni plan za ostvarenje te budućnosti. Učinkovita provedba agende za 2030 zajedno sa Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama pretvorit će naš svijet tako što će ukinuti ekstremno siromaštvo, izgraditi mirno inkluzivno društvo, pomaknuti naprijed rodnu jednakost, zaštititi naš e, okoliš među kojim se uračunavaju i oceani i boriti se protiv klimatskih promjena. Agenda i 17 e, ciljeva državog razvoja su ambiciozne, ali moraju biti jer e, izazovi, kao što rekao, su ogromni. Pretvaranje tih ambicioznih globalnih obveza u akcije zahtjeva od svih partnera vlada UN-a, regionalnih multilateralnih organizacija civilnog društva, privatnog sektora, znanstvene zajednice, filatropa, da zajedno rade kako bi se provjelo održava cilje razvoja. I s tim u vezi Europska unija ima jako suštinsku ulogu kao prvo promovirajući univerzalnost cilja održivog razvoja i E, brinući se da ih se provede unutar granica same Europske unije. Kao drugo, Europska unija treba koristiti svoje regulatorno financijske i trgovinske instrumente i politike, svoje standarde, svoje, svoje infrastrukture, energetske politike, a sve s ciljem podrške i provedbe e, ciljeva održivog razvoja i kao treće, tako što će ispuniti 0,7% BDP-a za e, cilju održivog razvoja i provedbu njihovu provedbu diljem svijeta. I ponovno želim zahvaliti Europsku uniju na čelništvu i u borbi protiv klimatskih promjena. Napor koje je učinila Europska unija i države članice u promičbi provedbe ciljeva održivog razvoja i sporazuma o klimatskim promjenama u Parizu su dobrodošli i veliko hrabrenje. Ovo podrazumijeva i rad Europskog parlamenta koji podsjeća sve europske institucije i države svijeta na njihove preuzete obveze i obveze koje treba ispuniti. Dame i gospodo, ako želimo do 2030. godine ispuniti ciljeve održivog razvoja, postoji čitav niz koraka koje moramo ostvariti. Mnogi od njih su jako relevantni za Europsku uniju. Osim toga što trebamo e, napraviti, izgraditi novo inovativno strateško partnerstvo, moramo e, raditi na tehnologiji inovativnosti kako bismo održali, e, kako bismo ostvarili održivi mir i razvoj. Prelazimo s linearnog razvoja u tehnologiji na eksponencijalni razvoj. Dakle, dok razmišljamo o utjecaju disruptivnih tehnologija i radnih metoda na tržište rada i proizvodne metode, bilo bi dobro vidjeti kako nove tehnologije mogu dati svoj doprinos da se pređe na održivi razvoj i e, obrazce potrošnje. Morat ćemo s obzirom na sve veći broj stanovništva morat ćemo e, iskoristiti ogromne resurse kako bismo stvarili ciljeve održivog razvoja i to podrazumijeva transformaciju globalnog gospodarstva. Prije dva tjedna eh, imali smo sastanak na ovu temu i ja sam organizirao eh, skup za financiranje eh, ciljeva održivog razvoja u sjedištu UN-a i to na viskoj razini. Kao prvo, zaključci su ti da postoje sredstva za financiranje od ciljeva održivog razvoja. I drugo, E, sami ciljevi određenog razvoja imaju smisla gospodarski, ali s njihovom provedbom imat ćemo mogućnost generiranja trilijune dolara e, u tržišnim mogućnostima i puno više toga se može napraviti kako bi se povezalo e, globalne financije sa održivim projektima. Dame i gospodo, sve vas potičem da razmotrite kako Europska unija može pomoći da se napravi ta globalna transformacija za, koja treba biti ostvarena u okviru agende za 2030. Što se mene tiče, ja sam e, duboko predan e, tome da e, učinimo sve što je moguće da provedemo i ispunimo svi 17 ciljeva održivog razvoja. I zato smo i zato sam i sastavio e, radnu skupinu na viskoj razini u UN-u. Cilj je e, raditi na miru, klimatski, borbi protiv klimatskih promjena i organizirati financije. Sljedeća serija sasnaka bit će održana 17.5. Bavit će se temom inovativnosti i, konektiv... i povezi povezivanja, a zatim 28. lipnja bavit ćemo se obrazovanjem. Dame i gospodo, poslije dvije stvari kojima se, na koje želim privući vašu pozornost, koje će biti organizirane UN-u. Prva je konferencija o oceanima skroz mjesec dana, gdje će predstavnici čovečanstva i diljem svijeta biti okupljeni u Yorku. Rekao sam predstavnici čovečanstva jer mnogi čelnici, e, šefov država i vlada, ministri i drugi visoki visoki dužnosnici će biti nazočni, ali na konferenciji će biti također e, i najveći broj stručnjaka aktivista e, o oceanima iz civilnog društva, privatnog sektora, nevladnih organizacija, znanstvenici, e, sveučilišni djelatnici i drugi od 5. 9. lipnja će biti organizirana konferencija, imat ćemo 150 eh, popratnih eh, događaja, plenarna će biti, će trajati cijeli tjedan, imat ćemo 7 dijaloga o partnerstvu koji imaju za cilj da se, eh, koji se bave 14 ciljem od očuvanja, očuvanju vodnog svijeta. Sigurno vam ne moram govoriti koliko su oceani u poteškoćama. Došli smo pred kolaps i do 2050. bit će više plastike nego riba u moru. Dakle, imamo acidifikaciju oceana i brojne druge fenomene. Popis je jako dugačak. Zato je konferencija i organizirana kao jedini univerzalni forum koji je posvećen mobiliziranju globalnih e, napora koji su potrebni kako bi se izvrnuo negativni trend kojim e, idu oceani i radimo na e, vjernoj provedbi cilja održivog razvoja broj 14. Konferencija će imati tri ključna ishoda. Kao prvo, jasan poziv na djelovanje, e, to, to se trenutno pregovara pod želništom Portugala i Singapura. Formulacije će biti koncizne i usmjerene k ostvarenju e, konkretnih rezultata. Drugo, sedam dijaloga o partnerstvu. Svaki se bavi konkretnim područjem, dakle bilo da se radi o acidifikaciji oceana, upravljanjem oceana, obalnim, upravljanjem e, obale i u drugim. Treće, imat ćemo popis e, dobrovoljnih e, obveza, dakle onih koji žele raditi na 14. cilju državog razvoja očuvanju vodnog svijeta, dakle, i to su dobrovoljni doprinosi, to se nalazi na web stranici. Dakle, to je od izuzetno velikog značaja, dakle, da povećamo te dobrovoljne obveze i da obuhvate sve aspekte rješenja za ostvarenje 14. cilja održivog razvoja. Dakle, uvjeren sam da će države članice Europske unije, Europska unija sudjelovati tu i pozivam vas kao eurozastupnike da nazočite tom sastanku, tom skupu. Pozivam vas također da eh, aktivirate zainteresirane eh, u vašim eh, izbornim jedinicama da se upišu u taj registar dobrovoljnih obveza. Sada je trenutak da se aktiviraju i da budu među onima koji će raditi na ostvarenju 14. cilja održivog razvoja. Dame i gospodo, druga stvar na koju želim pozvati vašu pozornost jest migracija. Ako želimo napraviti promjenu narednih 14 godina, moramo e, e, naći nove načine, moramo se riješiti starih načina razmišljanja, partnerstva, financiranja. Dakle, niko ne smije biti ostavljen. Svi podraz, to svi podrazumijeva i najranjivije i marginalizirane članove našeg društva, pa među njima i izbjeglice migrante diljem našeg svijeta. naglašavam, dakle, svjetski opseg ovoga. Preveliki broj izbjeglica imigranata migranata koji su izvrgnuti rasizmu, ksenofobiji i sličnim netolerantnostima. Oni su izvrgnuti socijalno-društvenoj izolaciji, ne mogu se kvalitetno školovati i nemaju jednake ekonomske prilike i izraženi su diskriminaciji, izrabljivanju i zloporabi. Kako bismo riješili te probleme, države članice UN rade borbi protiv globalnoj borbi za pomoć migrantima. Pripreme za ovaj, ovu globalnu akciju bave se redovitom migracijom i imamo mjere koje se tiču izbjeglica i potičem vas da podržite ostvarenja ambicioznih, eh, ambiciozne ciljeve. Kao što znate, u tijekom narednih šest mjeseci moj ured će organizirati čitav niz tematskih rasprava u Njujorku, Ženevi i Beču, koji će biti eh, nakon čega ćemo imati pripremne sastanke u Meksiku, u Meksiku u prosincu. Nakon toga imat ćemo nacrt teksta koji će biti ispregovaran sa e, predstavljen državama članicama UN-a 2018. a s ciljem usvajanja međuvladne konferencije možda prije e, opće rasprave u e, Ujedinim narodima. Dame i gospodo, E, vi ste uvaženi eurozastupnici i vaš glas odzvanja i u Briselu i diljem Europe. Stoga vas potičem da koristite platforme koje su vam na raspolaganju, da podržite rad jednih naroda o kritičnim e, temama s kojima smo suočeni. Ništa nije kritičnije od provedbe agende za održivi razvoj za 2030. To predstavlja najbolju nadu koju imamo kako bismo očuvali e, čovečanstvo na našem planetu Grof Otto von Bismarck, veliki čelnik 19. stoljeća, nam je rekao da razlika između političara i državnika ta što ovaj zadnji je političar koji ima na umu dobrobit svojih unuka. Tako da vas danas molim da da globalno sagledate situaciju i da e, sudjelujete u punoj i učinkovitoj provedbi ciljeva za 2030. i ovdje i diljem svijeta. Još jednom hvala na pozornosti. Uh, Hvala vam lijepa. Ekscelenciju na ovim riječima punima nadahnuća. Vi ste na pravom mjestu zato jer e, nama je stalo do ovih pitanja i činimo sve što je našoj moći kako bismo to podržali. A sada želim pozvati kolege da se jave za riječ. Prvi ima riječ gospodin Javor. Hvala i hvala vam gospodine Tomsone na vašem izlaganju i na vašem doprinosu Želim govoriti o provedbi ciljeva održivog razvoja u Europskoj uniji, budući da smo mi nadležni za razvoj zakonodavstva u Europskoj uniji i s time u vezi želim spomenuti pet ključnih točaka za koje vjerujem da su bitne za propisnu provedbu ciljeva održivog razvoja u Uniji. Kao prvo smatram da imamo priliku propisno provesti ono što je predviđeno u cilju broj 17 i u 169 podciljeva održivog razvoja i zato nam treba sveobuhvatna strategija za provedbu ciljeva održivog razvoja. Nije dovoljno samo razgovarati o tome i misliti da naše zakonodavstvo za zaštitu okoliša ima dobre učinke. Mislim da trebamo učiti, učiniti još više i usvojiti sveobuhvatnu strategiju, što znači također i provjeravanje sukladnosti europskih politika sa ciljevima održivog razvoja, te provjeravati pridonose li naše politike postizanju tih ciljeva ili to sprječavaju. Drugo, dužno razmatranje socijalnog aspekta. Treba naročito posvetiti pozornost ranjivim skupinama društva. Ponekad u Europskoj uniji smatramo da ciljevi održivog razvoja imaju i aspekt koji se odnosi na zaštitu okoliša i da je dio održivosti i zaštita okoliša, ali zanemaruje se socijalni aspekt, odnosno siromaštvo i pristup osnovnim uslugama, te mislimo da je to zadatak drugih zemalja u svijetu a naročito onih na jugu. No ja smatram da u Europskoj uniji imamo milijune građana koji žive u najgorem siromaštu bez pristupa uslugama poput e, vode, sanitarnih usluga, stanovanja, energije i tako dalje. Trebamo još mnogo poduzeti u smislu zaštite društva u Europskoj uniji i u smislu postizanja socijalnog aspekta ciljeva održavog razvoja, zato jer mnogi građani u Europskoj uniji nemaju ono što im pripada. Treće, što je također važno u Europskoj uniji je adekvatno financiranje. To ne znači samo izvajanje odgovarajućih sredstava za provedbu ciljeva održivog razvoja, nego i sustavno analiziranje svih e, javnih sredstava i provjeravanje jesu li ona u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Jer ponekad samo rasipamo novac na aktivnosti koje dovode do problema, a onda uz pomoć daljnjih sredstava pokušavamo sanirati posljedice aktivnosti koje su financirane iz drugih izvora. Trebamo dakle biti dosljedni u financiranju i sustavno nadzirati provođenje i korištenje sredstava koje se sada izdvajaju. Također ne smijemo stvarati infrastrukture koje dovode do e, neodrživosti u našem okruženju. Četvrto je e, sudjelovanje dionika i građana i dobro upravljanje tijekom provedbe ciljeva održivog razvoja. Mislim da nije dovoljno samo usvajati zakonske propise i dobro ih provoditi, nego u to treba uključiti i društvo koje mora sudjelovati u donošenju odluka, u pripremi istih i u provedbi odluka. Samo na taj način možemo uspostaviti dobro upravljanje i uvjeriti javnost u to da građani mogu i moraju sudjelovati u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. I peto, na kraju, trebamo smanjiti negativan učinak potrošnje u Europskoj uniji na treće zemlje. Nedavno smo upravo usvojili izvješće na vlastitu inicijativu o palminom ulju i to je jedan od mogućih primjera takve potrošnje. Ponekad ono što trošimo u Europskoj uniji i što smatramo da ne dovodi do poteškoća u vezi sa održivošću, zapravo ima negativne posljedice na održivost izvan Europske unije Dakle, moramo imati na umu da naše ponašanje i potrošnja u Europskoj uniji ne utječe samo na društva zemalja članica, nego ima i ogroman učinak na treće zemlje. I ako želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja, onda moramo pratiti i učinke našeg ponašanja unutar Europske unije i izvan nje i to će pridonijeti u velikoj mjeri ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Hvala, gospodine Javor, gospođa Delae. Merci, madame la présidente. Hvala, predsjednice. Vaša ekscelencijo, imam dva pitanja u okviru konferencije o oceanima koja će se e, odvijati u Njurku za nekoliko tjedana. E, morska energija u prvom redu, kako Ujedinjene narodi u okviru održivog razvoja, kako će ona napredovati u očuvanju resursa, a da pritome stvara radna mjesta. To e, su ciljevi OECD-a koje moramo poštivati. Drugo pitanje – evropske e, regije, otočke regije. Da li Ujedinjeni narodi predviđaju posebne mjere za te regije kako bi e, se e, te periferne regije održale i razvijale? Prema tome, dva direktna i jednostavna pitanja. Voljela bih da nam dadete na to neke odgovore. Hvala. Uh, merci. Uh, Hvala, gospodina Fronte. Hvala, gospođo predsjednice. I hvala gospodine Thompson na vašem izlaganju koje je za nas važno, naročito u smislu zaštite oceana. Ja ću biti dijelom izaslanstva našeg odbora koji će posjetiti New York u lipnju, a Također organiziram jedno popratno događanje koje se tiče onečišćenja mora, što je važna tema o kojoj razgovaramo i ovdje u Europi. Tako da ću se usredotočiti na 14. cilj održivog razvoja koji se upravo tiče oceana. E, želim čuti vaše mišljenje o sljedećem. Govorimo o plavom rastu i plavom gospodarstvu i naravno to činimo s najboljim namjerama. No, prošloga tjedna Čuli smo izlaganje o jednom istraživanju koji je proveo naš Centar za istraživanje na zahtjev odbora za ribarstvo koje je pokazalo da s jedne strane plavi rast dovodi do povećanja radnih mjesta i BDP-a, ali tu postoje i veliki razlozi za zabrinutost e, do koje e, zbog mogućih posljedica na okoliš takvog rasta. Dakle, s jedne strane, oceani mogu biti nov eh, gospodarski resurs, nov izvor, eh, izvor prirodnih resursa, no ako to budemo koristili kao i sve ostale prirodne resurse, nažalost, posljedice će biti teško ukloniti i ublažiti. To je zabrinutost koja je već dobro izražena u 14. cilju. Stoga je važno da na kraju konferencije u Yorku dođe do izjave koja će izraziti veliko zalaganje za zaštitu oceana. I mene zanima imate li kako konkretnije mišljenje o e, točkama 14.2 i 14.4. U 14.2 stoji da treba ojačati otpornost morskih ekosustava i poduzeti mjere za njihovu obnovu. To je cilj koji je lako napisati, ali teško ostvariti, zato jer ne postoje mjere koje su tome usmjerene, a stanje ekosustava, naročito priobalnih ekosustava, se znatno pogoršava. Druga točka tiče se pretjeranog izlova. U Europskoj uniji radimo na provedbi zajedničke ribarstvene politike i naporno radimo na tome što nije jednostavno. Do 2020. želimo postići cilj najvećeg održivog prinosa. Još smo daleko od toga, mislim, iako smo poduzeli važne korake u tom smislu, no pitam se pratili i svijet te napore Europske unije i na koji način se to rješava u drugim područjima svijeta jer problem pretjeranog izlova je jedan od problema s kojima se suočavaju naši oceani, ako nije jedini. Hvala ćemo riječ gospođa Kadenbach. Ja, herzliches Želim e, dobro jutro i s moje strane Europski parlament i naročito naš odbor e, je ponosan na to što smo transparentni. E, ovaj se sastanak prenosi preko interneta što ima nedostatak da to ne prate samo zainteresirani evropljani i evropljanke već i mnogo kolega i kolegica e, e, koji, sada sjede u uredima umjesto da budu ovdje. Dakle, to je nedostatak, trebalo bi nas biti ovdje mnogo više. Moje je pitanje tehničke naravi. Vidimo stalno da države članice e, i političari također da e, govore o održivim ciljevima razvoja, ciljevima održivog razvoja, ali u svakodnevnoj politici e, odstupaju od onoga što smo si postavili kao ciljeve. Ti e, ciljevi razvoja dakle nisu prisutni u njihovom djelovanju. E, države članice su, se trebaju pridržavati vrijednosti Europske unije. E, imali u, postoje li u okviru Ujedinjenih naroda mogućnosti neko praćenje e, kako se ponašaju oni koji su rekli da se drže ciljeva održivog razvoja, ali to onda ne E, provode u praksi. Imamo li mogućnost nekakve razmjene iskustava e, da vidimo kako se ono e, što se ovdje predlaže i zaključuje, da li, kako se to onda provodi u praksi. Thank you. Hvala. Gospođa Majsner. Ja, vielen Hvala, predsjednice. Hvala lijepa i na ovom predavanju, gospodine Tomse. Bil, nažalost sam zakasnila jer sam bila u jednom drugom odboru gdje sam morala glasati. Ova me teme me zanima ne samo zbog toga što sam radila na dokumentima o održivom razvoju i plavom rastu, e, ja sam članica e, jedne grupe Seas, Rivers and Aquatic Areas E, bavimo se plavim razvojem i kao i održavanjem čistoće mora, zdravljem mora. Mi podržavamo razvoj e, i e, istraživanje o zdravlju oceana. Evo, jedan kolega je već o tome govorio. Uvjerena sam da upravo zbog toga što svjetsko stanovništvo raste, oceani igraju ogromnu ulogu, a mi ih zagađujemo sa raznim tvarima. Moramo se svi ponašati e, održivo. E, znate, e, Ocean Government Strategy Evropljavi naravno imaju e, veliki interes na tome da se umreže sa ostatkom svijeta i da sudjeluju u onome što se radi na održavanju zdravlja oceana. E, već je se o tome govorili. E, naš je zajednički interes da raspravljamo o tome treba li crpiti minerale iz oceana, Eh, iz dubokih, eh, iz velikih dubina, kako se to treba raditi, a jako je važno da se pritome eh, pri tome ne razara bioraznolikost, da ne uništavamo mora. jer se ovo razaranje širi po cijelom globusu. Nemamo samo plastiku, već imamo i kiseljenje mora, pa ako umiru koralji a koralji su e, uzgajalište ili koljevka, da tako kažem, za mnoge druge vrste, e, morske vrste. E, razina mora raste, to vam ne trebam, o tome ne trebam govoriti. Imam, nažalost, nisam čula <laughs> vaše predavanje, ali imam pitanje u vezi s, sa Ocean Governance Mm, tu se radi o tome da taj pomorski poredak e, bude proširen na cijeli svijet. Što vi o tome držite? Mi i to već imamo u europskom zakonodavstvu. E, mi želimo održivo korištenje mora. E, može li se to primijeniti ili provoditi na globalnoj razini? Kako vidite mogućnost da se ono o čemu ste vi govorili e, bude potpisano od više ljudi. Ako se to ne učini, e, onda smo propustili da učinimo nešto za zdravlje mora. Moramo se jače fokusirati e, sa novcem, naravno, na istraživanje mora moramo pokazati da za sljedeće generacije i za sljedeća desetljeća postoje jedna važna zadaća. Mm, e, što bi trebalo ojačati, kako poboljšati utjecaj tih dobrih namjera? Hvala. Hvala. Predstavnik komisije sada ima riječ. Hvala. Hvala gospodine Thompson na predstavljanju oceanske konferencije. Konferencija će se održati u Ujedinjenim narodima u lipnju i to je jedno od najznačajnijih događanja za oceane koje će se održati ove godine i to pokazuje važnost koju globalna zajednica pridaje korištenju oceana sa stajališta održivog razvoja. Europska unija svakako snažno podupire agendu za 2030. godinu i zalažemo se za ostvarenje 14. cilja održivog razvoja i naravno za ostvarenje svih e, ciljeva koji su vezani za oceane, a i svih ostalih ciljeva općenito. Ciljevi održivog razvoja će ojačati upravljanje morima i oceanima i kao što je spomenuto, predstavljena je i usvojena strategija za korištenje mora i oceana koja bi trebala poslužiti kao usmjerenje za sve buduće politike u ovom području. Na ovoj konferenciji nastojat ćemo također poboljšati usklađenost politika. Povjerenik Vela će sudjelovati na toj konferenciji i Sada radimo na pripremi konferencije, sudjelujemo u pripremnim sastancima za izradu pozva na djelovanje i razmišljamo o našem mogućem doprinosu u smislu preuzimanja obveza i sudjelovanja u dijalogu između partnera. Konferencija je važna i zbog toga što će Europska unija održati i jednu konferenciju u listopadu isto o morima i oceanima koja je također od velikog značaja i nadamo se uskladiti ta dva događanja. Oba događanja pokazuju koliko je važno zdravlje oceana za čovječanstvo i koliko je važno i dalje imati oceane u vidu. Gospodine Thompson, vi ste spomenuli i vrlo osjetljivo pitanje migracija. Neću sada ulaziti u detalje, ali tijekom prošle godine tri institucije Europske unije, parlament, vijeće i komisija su uložile velike napore u rješavanje migracijske krize. Naravno, to ne bi bilo moguće bez suradnje trećih zemalja, zemalja van Europske unije i nadamo se napretku u smislu suradnje u rješavanju migracijske krize i u kontekstu UN-a. Želim reagirati na ono što su rekli zastupnici o održivom cilju broj 14. Želim eh, podržati ono što je rečeno u vezi sa socijalnom dimenzijom, eh, potrebom sveobuhvatne strategije i u vezi sa adekvatnim financiranjem. Nije riječ samo o izdvajanju dodatnih financijskih sredstava, nego i o usklađivanju i jačanju vidljivosti sredstava koje se već sada izdvajaju za ove potrebe. Znate da je ovo pitanje više dimenzionalno i obuhvaća čitav niz disciplina i sektora i zbog toga znamo ponekad izgubiti iz vida ono što želimo ostvariti, no kada zbrojimo sve vidimo da imamo kritičnu masu financijskih sredstava koja bi se mogla koristiti na usklađeni i bolji način. Također e, razmatramo i predstavljanje strategije za plastiku kako bismo je primijenili u svim područjima koja smo spomenuli. Također, slažem se s vama da treba naglasiti važnost konvencije UN-a o morima Znamo da je ona sveobuhvatan okvir za sve djelatnosti na području mora i oceana. Gospođo predsjednice, gospodine Thompson, nadamo se doista ambicioznom ishodu i zaključcima ove konferencije. Hvala lijepa. Sada bih dala riječ gospodinu Farija koji je naš izvjestitelj na vlastitu inicijativu o upravljanju oceanima. A gospodin Farija može s nama podijeliti svoje veliko znanje. Hvala gospođo predsjednice, gospodine Thompson, hvala vam na vašem dolasku. E, rekli ste da ćete za mjesec dana održati konferenciju o upravljanju oceanima i da će tome prisustovati predstavnici svih zemalja i to ste dobro rekli. Ovom konferencijom e, nastoja će se riješiti pitanje ostvarenja 14. cilja i slažem se s vama o tvrdnji da su oceani izuzetno važni. Ja dolazim iz Portugala i sigurno ćete shvatiti da kao Portugalac doista držim do pitanja klimatskih promjena i da smatram da to treba riješiti što prije. Već osjećamo posljedice klimatskih promjena u mojoj zemlji. Spomenuli ste također i plastični otpad kao jedan od problema o kojima će se razgovarati. To jasno pokazuje da je međunarodna zajednica svjesna, a i zabrinuta zbog učinka ljudskih djelatnosti koje utječu na oceane. Mi ćemo biti tamo i kao što je predsjednica rekla, ja sam izvjestitelj na vlastitu inicijativu o zaštiti i upravljanju oceanima i bit ću ja na konferenciji i izbliza ću pratiti radove konferencije. Postoje niz pitanja koje bih mogao postaviti, no zadržat ću se na samo dva. Prvo pitanje je sljedeće što možemo očekivati od ove konferencije u vezi, i vi ste iz SAD-a, moram vam postaviti to pitanje, u vezi sa e, odstupanjima Trumpove administracije od djelovanja protiv klimatskih promjena, što će naravno imati učinka i u čitavom svijetu. I drugo pitanje tiče se upravljanja oceanima. S time u vezi postoji jedno dosta važno pitanje do kojeg mi je doista stalo, a to su emisije iz brodarstva i neuključenje tih emisija u napore ka smanjenju emisija. Hoće li se to nastojati riješiti na ozbiljan način e, kroz Međunarodnu pomorsku organizaciju koja je tijelo UN-a. U posljednjih nekoliko godina svjedočimo zabrinjavajuće nesklonosti da se riješi to pitanje, e, čak do toga da smo mi donijeli vlastite propise o emisijama CO2 iz brodova i također e, to je doista vrlo prisutan problem u mojoj zemlji koji se također tiče upravljanja morima, a to je vađenje nafte i plina offshore. To je za nas doista ogroman problem. Naš ministar pomorstva je prošloga tjedna, ministrica pomorstva je posjetila SAD i razgovarala je s Trumpovom administracijom i u razgovorima je rekla da bismo mi mogli značajno pojačati offshore vađenje nafte i plina. Evo, to su pitanja do kojih mi je doista stalo i bilo bi mi drago kad biste na njih odgovorili. Hvala. E, gospodine Farija, ekscelencijo, vi ste na redu i sa zanimanjem iščekujemo vaše komentare i odgovore na pitanja. Hvala lijepa. Vidim e, tu i moje ljude, ljude oceana, oceanske ljude. E, mnogo su od vas angažirani na ovom e, egzistencijalnoj stvari za čovječanstvo. To su oceani za nas u smislu upijanja ugljika i drugih štetnih tvari E, odgovorit ću na pitanja e, redom. Što je rekao gospodin Javor, e, bio sam impresioniran kad sam bio u Mađarskoj ove godine kako je, su oni ozbiljno shvatili ciljeve održivog razvoja. To nije tako često slučaj. Putujući po svijetu, bio sam u Kini, tamo sam se sastao sa premijerom, isto tako u Indiji. E, e, dojmilo me se kako su u e, nacionalne planove razvoja uključeni održavi ciljevi razvoja ta, e, to iskustvo i u e, Indiji i Kini je od tada e, viđeno i u mnogim drugih zemljama, u, recimo u Fidžiju. u, ciljevi održivog razvoja su i tamo uključeni u razvojne planove. ono u čemu ne uspijevamo jeste da neki, e, neke pojedinci e, ne shvaćaju e, važnost tih ciljeva. Tu moramo još mnogo raditi. Kad ulazim u hotele, u taksije i, i kad razgovaram s običnim ljudima o tim ciljevima, oni nemaju pojma, ne znaju što je to pojedinci i zajednice e, vrše e, izbore, oni odlučuju. Moramo se transformirati. Moramo se odmaknuti od ponora neodrživosti i klimatske promjene. E, još uvijek idemo prema zagrijavanju od 3 do 4 stupnja, a rekli smo da to ne smije preći 2 stupnja srednja klasa se e, širi, e, ne samo da se svjetsko pučanstvo e, množi, već se srednja klasa množi. To smo mi. Mm, mi želimo i drugi auto, i drugi televizor i tako dalje, ali to nije održivo, to treba promijeniti. Ko će nas reformirati i preobraziti. To će biti mladi ljudi. Stoga e, polažemo veliku važnost na mlade ljude, njima se obraćamo jer oni će e, imati težak život ako ne preokrenemo svijet i događaje e, unutar agende 2030. Jedan delegat iz Francuske E, zastupnica iz Francuske, oprostite, mm, e, govorila je o prekomorskim regijama. E, ta, ova se politika održivih, ciljeva održivog razvoja jako odnosi na prekomorske regije. Naravno da se sve to odnosi i na njih. toga su svjesne vlade, međutim ne toliko pojedinci. Htio bih reći je igrao vrlo važnu ulogu u nekoliko proteklih godina. Bio sam na važnoj i e, korisnom konferenciji u Rimu prošle godine. Znanstvenici, poslovni ljudi su došli i razgovarali sa državama članicama sve ljude trebamo okupiti, e, potaći da surađuju, stvarati sinergije. U Italiji e, za, e, zajedno s Palavom to je jedan od partnerstava o kojima govorim. Komentar o plavom rastu. Mi E, ja nikad ne govorim o razvoju, a da ne dodam riječ, riječ održivi razvoj. Da, održivost je važna. Ja e, na razvoju radim cijeli život. Ja sam bio e, to i studirao u Cambridgeu, diplomirao sam 72. E, E, sve ono e, što radimo na razvoju vrlo često završava time da ljudi žive na kraju u bijedi. E, ono što moramo raditi jeste da poboljšamo život na svim područjima, u svim dijelovima svijeta. Ja, međutim, imam novu vjeru u razvoj, ali kad njemu prethodi riječ održivost, održivi razvoj. Mislim da sada idemo u pravom smjeru. E, zastupnica iz Njemačke, gospođa iz Austrije, oprostite, gospođa Kadenbach, govorila je naravno njemački. E, HLPF, e, e, politički forum na visokoj razini prati ovo o čemu ste vi govorili. Taj trend raste. U srpnju će na tome sudjelovati 40 zemalja. E, to je prava lavina. Moramo do, razmjenjivati dobre ideje s drugim zemljama, gledati što one rade i ubrzati proces. E, e, gospođa Meissner je e, govorila o održivom razvoju i ulozi znanosti. Bio sam u Oceanografskom institutu u Massachusettsu pred nekoliko mjeseci. Woods Hole je vjerojatno vodeći oceanografski institut u svijetu. Mm. kad se traži recimo ostaci Titanika, onda se njima obraćaju. Pokazali su mi jedan film. Oni idu u, e, e, u, e, rone u oceane, u razne dubine i snimaju. Pokazali su mi što se tamo događa. Mikrooblici života se sad, oni jedu mikroplastiku. To je strašno gledati na filmu. Planktoni jedu plastiku. E, ono a onda njih jedu veće ribe, a te veće ribe jedu još veće ribe i onda to konačno završava na vašem stolu i vi jedete plastiku. Moramo konferenciju zasnovati na znanosti, a to ćemo i uraditi. Osnovna formula partnerskog dijaloga jeste da mi partnerski e, dijalog o morskom zagađivanju e, moramo dobiti izjave o tome što se događa. Dakle, to su izjave. I onda se predlažu rješenja za te probleme. Dakle, problem pa rješenje. Imamo dobrih rješenja, ima mnoga dobra rješenja dolazi i iz, iz Europe. Treba ih staviti na stol i uključiti u naše planove. E, ti partnerski dijalozi e, se zasnivaju na dobrovoljnim e, angažmanima, ali to se Či, tiče cijelog čovječanstva, nije to vlasništvo agencija Ujedinjenih naroda. E, e, govorili ste o vađenju e, minerala nafte iz dubokog mora. Ja svake godine radim na konferenciji o morskom dnu u Fidžiju. Ne zato što želimo iskorištavati morsko dno, već da osiguramo dobro upravljanje. E, u, u moja zemlja Fiji je prva potpisala UNCLOS. Imamo tu dva razvoja e, koja su važna. E, vađenje nafte iz duboko mora je stvarnost. Još nemamo zakona o tome kako se to radi. Ti zakoni još nisu formulirali na međunarodnoj razini Imamo e, zakone o istraživanju i e, pokusnim bušotinama e, i kako se izdaju načinu izdavanja licence. Moramo imati najvišu razinu profilakse na tom području. Duboko more je E, pokriva polovicu našeg globusa. E, nitko ne može e, tamo išta raditi bez licence ili dozvole agencije za morsko dno. I onda imamo bio raznolikost iznad nacionalnih jurisdikcija i to Mm, prate Ujedinjeni narodi, e, e, brazilski veleposlanik će biti predsjedatelj e, tog tijela ove godine. Naravno da imamo i piratstvo i tu treba razviti međunarodno pravo kad bi se to spriječilo to je na, najbolji način postupanja sa oceanima to je naše, e, naša zajednička baština najbolja stvar koju možemo napraviti jeste da razvijemo odgovorno međunarodno pravo koje će štititi e, morsko dno mm, mm ono što radi e, Portugal e, na oceanskoj konferenciji, portugalski izaslanik e, mm, ili veleposlanik predvodi tu akciju i odlično odrađuje svoju, svoju zadaću. Vrlo mi je drago da nakon sastanka s povjerenikom Belom, kad sam čuo imamo masivne probleme. E, mi ćemo veleposlaniku dati značajno mjesto, on će tamo govoriti. Zahvaljujemo Europskoj uniji na podršci. Netko je e, je, e, netko je spomenuo našu oceansku konferenciju. Ja sam rekao povjereniku Veli Eh, najvažnija stvar eh, u spašavanju života u oceanu je 14. Eh, cilj održivog razvoja. Svi sastanci koji se održavaju u svijetu u, u vezi s oceanima, imamo sastanke o Pacifičkoj tuni i mnogo drugih sastanaka. Sve su to dobre inicijative i podržavamo ih i sve druge e, sastanke koji podržavaju zdravlje mora, ali samo, postoji samo jedno univerzalno e, sastajanje, a to je oceanska konferencija koja će se održati u lipnju. Ona je jedino univerzalna od svih ovih konferencija koje sam spomenuo. Mislim da sam Gospodin Farija je također e, rekao, e, postavio je naime dva pitanja. Stajališto e, administracije SAD-a. Čekajmo da se prašina malo slegne, još nemamo formuliranu vanjsku politiku o o oceanima. E, tek smo u tranzicijskom razdoblju. E, za, također se je spomenulo e, emisije brodarstva. Govorimo o, o antidumpingu i emisijama CO2. Biti ćemo, o tome će se svakako angažirano govoriti na oceanskoj konferenciji i na kraju još nešto o toj konferenciji o oceanima. E, mnogo smo na tome radili u protekle dvije godine. Svaki dan smo na tome radili. I sada e, sam uvjeren i mogu sa sigurnošću reći da će doći do promjena koje tražimo jer vidimo broj angažmana koje smo dobili u cijelom svijetu. Mislim da će doći do promjena. Hvala svima na pažnji. Hvala što ste došli, što ste s nama u Briselu danas i što ste na, se obratili na ovako inspirativan način. E, svi ćemo e, naravno podržati vašu konferenciju. Hvala. Good I Dobro jutro želim svima, molim vas da sjednete na mjesta, pripremite glasačke kartice. Imamo samo tri teme o kojima ćemo glasati, neće biti teško. Jeste li spremni? Okay, the first vote. Dobro. Dakle, ovdje se radi o tri prigovora u skladu s člankom 106. poslovnika. Najprije ćemo glasati o prigovoru o genski modificiranom pamuku. Glasamo elektronički, dakle otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Izvolite, gospodin Gardini. Nažalost, pogriješila sam, nisam uspjela promijeniti glas. Dobro, primimo, primamo to na znanje, tako da ćemo promijeniti vaš glas. No, u svakom slučaju ne bi bilo nikakve razlike. Drugi glas tiče se prigovora o genski modificiranom kukuruzu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zadnji glas, opet se radi o prigovoru o najboljim raspoloživim tehnikama za velike elektrane. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Hvala. Ovim smo zaključili postupak glasanja za danas. Napravit ćemo kratku stanku. dear colleagues, to Dragi kolege, predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o razmatranju nacrta izvješća o ograničenju uporabe određenih opasnih e, tvari u elektroničkoj i električnoj opremi. Ja sam zadužen za izvješće na zahtjev koordinatora. Stoga, ako mi dopuštate, rekla bih vam par riječi o ovom izvješću. Pozdravljam zakonodavni prijedlog komisije kao nužan korak u smjeru rješavanja važne teme koja se tiče terminologije ROS 2, dakle povećanje pravne sigurnosti i očuvanja javnog zdravstva i okoliša. Iz tog razloga nastojali smo hitro obraditi ovaj dosije. E, revizija poljoprivredne ROS 2 ima za cilj očuvati radna mjesta u malim srednjim poduzećima, podržati sektor javnog zdravstva, e, jačati kružnu, kružno gospodarstvo. U ovoj etapi želim reći da je cilj revizije ne e, dovesti u pitanje cijelokupno funkcioniranje ROS2. Stoga mislim da moguće velike izmjene ove direktive ne trebaju biti cilj ovog postupka, već e, opća revizija ove direktive koju će izvesti komisija do 22. srpnja 2021. kao što je to rečeno u direktivi. No, ipak e, revizija opsega pruža mogućnost da se riješe određeni problemi u okviru opće revizije. Sukladno s tim amandmani koji su uloženi u nacrtu izvješća bave sljedećim temama. Nadolazeća opća revizija treba biti popraćena zakonodavnim prijedlogom pa i jasnom metodologijom za sve korake koji će napraviti E, izmjenu zabranjenih e, tvari i popis e, iznimki. Ovo treba biti pod upravom Europske agencije za kemikalije. Za kemikalije. Još jedna stvar, imajući na umu sve veći broj izuzetaka u okvir roza i u cilju boljeg upravljanja i previdljivosti novi zahtjev se upućuje komisiji kako da pruži jasne rokove za osvajanje svojih odluka u roku od mjesec dana nakon zaprimanja zahtjeva e, za e, uvođenjem dodatne iznimke. Još jedno pojednostavljivanje, mogućnost delegiranih akata o izuzećima da se ograniči broj e, među povezanih, e, međusobno povezanih e, mjera, to je još jedan dodatak. Dakle, evo, to je sažetak e, ovog nastavlja izvješća. Sada molim izvjestitelje u sjeni da iznesu svoj stav. Prva je gospođa Kazenbach. U prvom redu srdečna hvala našoj predsjednici koja je izvjestiteljica. Hvala na njenoj obradi dokumenta. Ono što želi dodati, e, to možemo podržati. Osim dva područja o kojima je sada na kraju govorila područja gdje se radi o budućoj budućem pristupu tu bi ona željela e, u već e, sada postojećem postupku suodlučivanja ugraditi nove mogućnosti da u svim područjima e, e, budu uključeni metodološki postupci. To bi dovelo do usporavanja koraka, a isto tako bi utjecalo na industriju koja je pogođana time. Mm, u mojim očima bi to dovelo do beskranih borbi i odlaganja u ograničavanju korištenja opasnih tvari. E, o, o, e, amandmani 4 i 5 e, predlažem da njih ne podržimo. treba primijetiti, kao što je već i rečeno, da je prijedlog komisije dobar i svrsishodan, a treba je e, doći već mnogo ranije, to je 2014. Thank you very much. Najljepša hvala. Gospodin Hojtema, hvala predsjednice, hvala izvjestiteljice na vašem radu. Kao što ste rekli u trenutnoj direktivi određene kategorije elektroničke opreme bit će zabranjene, isključene sa sekundarnog tržišta od 22. srpnja nadalje. Mislim da to nije pravi način postupanja. Još jedan problem jest mogućnost da se koriste zamjenski dijelovi. Ako ih se ne može koristiti, onda neki uređaj jednostavno više neće moći biti korišteni čak, iako mogu imati još dug životni vijek. Dakle, ova dva primjera u potpunosti su suprotni našim ciljevima e, kružne, kružnog gospodarstva može izazvati dodatnu štetu i za vlasnike i za proizvođače. Stoga doista pozdravljam prijedlog komisije i pozdravljam i vaše dodatke na prijedlog komisije. Međutim, mislim da bismo trebali biti oprezni i ne ulaziti previše u pojedinosti glede mogućih zakonodavnih prijedloga 2021. Najpše hvala. Hvala vama. Gospođa Kilonen. Hvala predsjedateljice, hvala izvjestiteljice, hvala vam na ovom odličnom radu ja osobito podržavam poruku kada se radi o kružnom gospodarstvu mislim da je važno uzeti u obzir činjenicu da se može produžiti životni vijek i ažurirati proizvode koji e, e, produžiti vijek uređaja. Hvala. Hvala za zelenih. I zelenih imamo li nekoga? Ne. Gospođa Dornano sada nije iz zelenih. Hvala. Najprije vam želim zahvaliti predsjednice na vašem kvalitetnom radu i na preciznosti vašeg nacrta izvješća. Europsko zakonodavstvo koje se tiče e, restrikcije uporabe određenih opasnih tvari u električnom i elektroničkom, e, elektroničkim uređajima mora imati za glavni cilj smanjenje opasnosti za ljudsko zdravlje i okoliš. Pridružujem se dakle potrebi da se obrađuje problem sekundarnih e, učinaka, odnosno nuspojava direktive iz 2011. u smislu ostvarenja doista cirkularnog gospodarstva. No ipak važno je da ovaj pristup e, poštuje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti koje jamče ugovori o Europskoj uniji. Stoga e, odobravam ono što izvjestitelj kaže o glavnim vrijednostima. Sada je važno, važnije nego ikada zajamčiti e, dugotrajnost e, električnih i elektroničkih e, uređaja i uložit ću amandman u tom smjeru. Što se tiče novih zahtjeva za izuzeće i šest mjeseci kojima komisija raspolaže za očitovanje, ja bih se držala specifičnih okolnosti koji mogu opravdati dodatne rokove. Konačno, ako se radi o pravednoj konkurenciji, onda je nužno ponuditi poduzećima siguran i umirujući pravni okvir kako bi se ostvarili ciljevi e, iz ove direktive. Hvala. Hvala. Da se još javlja za riječ? Dobro. Sada predam riječ predstavniku komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice što ste organizirali ovu raspravu i hvala vam na vašem izvješću. Malo smo kasnije iz... dostavili ovaj prijedlog za izmjenu ove direktive kasnije nego što smo namjeravali, ali smo to udružili sa cirkularnim gospodarstvom i to zato što amandman Rose nije trebao biti u okviru ovoga svega, možda je trebao jer amandman prati logiku kružnog gospodarstva, a logika je očuvanje vrijednosti materijala i proizvoda što je duže moguće i smanjenje e, otpada. Amandman ima za cilj upravo to i napraviti. Tu se odgovara na zahtjev revizije polja primjene ove direktive. Istovremeno se tu odgovara na ocjenu učinka i konzultaciju dionika. Dakle, doista smo analizirali što je potrebno napraviti u ovoj fazi i to je ono što predlažemo. Promjene će olakšati operacije poput ponovne prodaje i preprodaje i popravljanja električnih i elektroničkih uređaja. Komisija također predlaže da se doda dva ograničena izuzeća iz e, direktive ROS 2 za određene uređaje, a ovo sigurno neće ugroziti zaštitu okoliša. Vjerujemo da revizija ove direktive može biti dobra i hitro funkcionirati i pružiti određenu sigurnost gospodarskim dionicima. Ovdje imamo doista vrijedne elemente, na primjer ovdje se radi o nekim tehničkim e, odlukama koje mogu ući u jedan jedini e, izvršni akt. To može olakšati e, radi i hvala vam što ste imali razumijevanja za naš zahtjev za rok od šest mjeseci nakon za podnošenja zahtjeva za izuzećem. Mi moramo jednostavno određene pravne postupke ispoštovati kao što je javno E, javna konzultacija koja traje nekoliko mjeseci, zatim e, e, rok kojim institucije raspolažu za ulaganje prigovora, zatim moramo to dostaviti, predat, prevesti na sve jezike, dostaviti svjetskoj trgovinskoj organizaciji, napraviti punu analizu uz konzultacije, a to mora ispoštovati naravno i ugovor na neobveze. Dakle, sve ukupno to je nešto traje 24 e, mjeseca, a 6 mjeseci doista nije moguće za ispuniti. Dakle, doista cijenim vaš prijedlog e, povezan uz ovaj rok i podržavam i vašu ideju da se e, da operaterima određene rokove Naravno, to je nešto ne treba biti posvećeno. Jer eh, treba staviti na znanje eh, svima koliko nam je potrebno vremena za obradu ovakvih zahtjeva. Vjerujemo da agencija za kemijske proizvode je prikupila znanje i, stručnost, e, odnosno raspolaže najboljim znanjima i stručnosti na svijetu da se bavimo pitanjem. Dakle, jedino je, jedino pitanje je da li ćemo to napraviti sada ili kad budemo imali opću reviziju kroz nekoliko godina. Dakle, trebamo vidjeti e, kako ćemo postupiti, no mislim da su ovo razumni prijedlozi koje možemo koje mogu podržati istovremeno ne želim prejudicirati konačnu odluku komisije. Što se tiče sadržaja budućih prijedloga komisije, ovo moglo biti donekle problematično, no e, i ako imamo preskriptivnu metodologiju, onda ovo je nešto što trebamo formulirati na jasan način ključne teme e, su će ostati za uz punu ocjenu učinka, punu konzultaciju i punu ocjenu polja primjene, to je nešto ćemo napraviti kroz nekoliko godina, ali tada će, i kada bude trenutak za to, ali tada ćemo e, riješiti sve ostale probleme. Još jednom E, hvala vam na vašem doprinosu. Vidim da e, možemo brzo i hitro riješiti sve postojeće probleme. E, a ovo što se mene tiče doista jako smislen prijedlog. Najprej hvala. Najprej hvala. Ovo će pomoći i nama i komisiji da radimo na adekvatni način. Dakle, to su ciljevi iz ovoga svega da imamo određenu određena razjašnjenja. Hvala vam na raspravi. Rokov za amandmane su sutra. Da, stvarno sutra. Rok za amandmane je sutra u 11 sati. A glasamo na odboru 13.5. Najljepše hvala. Our next item is um, the exchange of views with director of Sljedeća tema na dnevnom redu je razmjena gledišta sa izvršnim direktorom Europske agencije za sigurnost hrane, doktorom Urlom, no prije toga imamo nešto slobodnog vremena, morat ćemo napraviti stanku do 11 sati, dakle 15 minuta, dok ne pristigne ravnatelj Url. So, um, I think we can resume the work. Um... Možemo nastaviti. Pozdravljam izvršnog direktora Europske agencije za sigurnost hrane, doktora Orla. Hvala vam na dolasku na ovu razmjenu gledišta. Vidjeli smo godišnje izvješće o aktivnostima za 2016. godinu i programski dokument za razdoblje 2017-2019. I to je dobro polazište za našu raspravu sa doktorom Urlom. Bez daljnjeg odlaganja predajem vam riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, i dobar dan svima. Uvijek mi je zadovoljstvo biti ovdje i razgovarati s vama. To nije uvijek lako, no meni je uvijek drago razmijeniti gledišta s vama o sigurnosti hrane i iz naših rasprava uvijek steknem bolji uvid u situaciju. I želim zahvaliti odboru Envi na podršci tijekom postupka izdavanja razrješnica. Bilo nam je drago da smo imali vašu potrebu, e, potporu i također nam je bilo drago što smo imali zajedničko organizirano događanje prošloga tjedna o dodajnoj vrijednosti europskih institucija zdravlju i zaštiti okoliša i tome smo rado doprinijeli sa drugim agencijama i tijelima Europske unije. U svojem uvodnom govoru želim se dotaknuti nekih ako tako mogu reći, izazova. Njih ću nastojati što jasnije opisati, a mislim da će se spomenuti i u raspravi. No na početku moram reći da je EFSA zahvaljujući potpori njezinih članova i zemalja članica ostvarila doista dojmeljive rezultate po pitanju i kvalitete i kvantitete. Prošloga tjedna sam posjetio Japan sa kolegama iz Njemačke i Francuske agencije za procjenu rizika i bilo nam je drago vidjeti koliko se naš model procjene rizika cijeni u Japanu, a i u Aziji u cijelosti, jer smo se sastali s kolegama sa njihovog centra za e, procjenu rizika, a taj je model e, izrađen e, sa ograničenim resursima od 80 milijuna eura godišnje i to je omogućilo na tisuće znanstvenih radova i u mnogim slučajevima smo postavili globalne standarde za procjenu rizika i želim zahvaliti ovom prilikom i organizacijama zemalja članica, zemljama članicama i stručnjacima zemalja članica koji su nam omogućili ovo ostvarenje. Jer, kao što znate, mi surađujemo sa stručnjacima, dobrovoljcima koje zapošljavaju nacionalne organizacije koji dobrovoljno rade na europskim projektima. Ako imate prilike susresti se s njima, ako možete surađivati s njima kao što ja činim s vremena na vrijeme, doista je lijepo vidjeti njihovo oduševljenje za izgradnju europskog projekta. I želim zahvaliti njima, ali i zemljama članicama što su dopustile stručnjacima da rade na našim projektima. I s time dolazim na prvi izazov a to je izdvajanje tih stručnjaka, odnosno kako možemo osigurati da će zemlje članice i dalje dopuštati svojim najboljim stručnjacima da 50 e, radnih dana godišnje rade na europskim e, projektima. Taj smo sustav e, doista rastegli do krajnjih granica i morat ćemo razmisliti o načinu plaćanja nacionalnim organizacijama kako bi one izdvojile onda svoje stručnjake za rad na europskoj procjeni rizika. Tu se upravo dodirujemo i pitanja proračuna i moramo ovdje u parlamentu ponovno promisliti o naknadama za EFSU i povećati izvore financiranja kako bismo mogli plaćati stručnjake koje nam trebaju za procjenu rizika. Drugi izazov koji se uvijek spominje u raspravama sa Europskim parlamentom je pitanje transparentnosti. Mi želimo biti što transparentniji, želimo biti odgovorni i također želimo nadzor znanstvene zajednice, a i naši radovi moraju se staviti na raspolaganje drugima. I to je jedan od ključnih elemenata naše strategije do 2020. godine Evo, navešu jedan primjer. Mi provodimo projekt Transparentnost e, i angažman e, u procjeni rizika. U čitavom ciklusu procjene rizika mi provodimo više od 30 mjera i jedan od opipljivih rezultata tog e, postupka je izrada znanstvenih vodiča o alergenima u GMO-ovima. Mi imamo fokus skupine sa zemljama članicama, sa stručnjacima, sa dionicima koje prate izradu ovog e, vodiča u čitavom životnom ciklusu. Dakle, to je jedan element naših projekta, to je projektna transparentnost i još e, tu imamo i transparentnost podataka. Mi radimo na stavljanju na raspolaganje podataka javnosti o ostacima pesticida i tako dalje i svi mogu pristupiti našoj web stranici i služiti se tim podacima iz naše baze podataka. Mislim da je veći dio civilnog društva vrlo zadovoljan time, no tu dolazimo do pitanja podataka u studijama podnositelja zahtjeva, studijama industrije kada vi od nas e, tražite veću otvorenost u vezi sa tim podacima, evo, moram reći da mi objavljujemo više od 60 tisuća stranica o glifosatu na našim web stranicama i drugim publikacijama. Evo, to su goleme količine podataka koje se stavljaju na raspolaganje javnosti i radimo i dalje na povećanju te transparentnosti podataka. No, postoji razlika između potpune transparentnosti i zaštite intelektualnog vlasništva. I to nije znanstveno pitanje. Mi smo to iskoristili do krajnjih mogućih granica. Na zahtjev zastupnika u parlamentu objavili smo desetke tisuća stranica o glifosatu i jučer smo u parlamentu podržali ključne znanstvenike u preradi procjene rizika o glifosatu kako bismo uvidjeli prikupljanje strukturnih podataka. Dakle, došli smo do krajnjih mogućih granica i uvijek se izlažemo riziku od tužbe industrije zbog objavljavanja podataka ili od nevladinih organizacija koje nas optuže da nismo dovoljno transparentni. No, to zahtjeva političku, pravnu odluku. To nije znanstvena odluka. To nije znanstveno pitanje koliko možemo daleko ići u pitanju transparentnosti. Ako vi odlučite da je potrebna veća transparentnost, onda smatram e, da će tu trebati intervenirati zakonodavac. I onda se postavlja sljedeće pitanje mi moramo koristiti podatke od industrije, no koliko su pouzdani ti podaci, kako možemo vjerovati tim podacima, jer naravno industrija ima interes za autorizaciju određenih tvari i to je povezano i sa smjernicama OECD-a o provođenju studija. Njihovi laboratoriji moraju biti akreditirani i u njima vrše reviziju zemlje članice i to je važno da mi razmatramo, nadziremo sirove podatke, mi se ne oslanjamo isključivo na njihove studije i eventualno dolazimo i do drugih zaključaka od njihovih studija. Dakle, koristimo sirove neobrađene podatke, ali u cilju zaštite javnog zdravlja, što znači da možda dolazimo i drugačijih zaključaka, što se redovno događa. I osim toga, netko je postavio pitanje ne možemo li mi možda e, preraditi studije koje podnosi industrija kao neovisno tijelo. No, to moramo pomno razmotriti jer broj e, studija koje mi analiziramo godišnje e, je ogroman, na deseci tisuća studija su to. I recimo Mm, to sa stajališta ljudskog zdravlja niti dobrobiti životinja, to ne bi bio pravi potez. Dakle, mi trebamo poboljšati nadzor nad e, pogonima za ispitivanje i cijeli sustav treba ojačati kako bi kvaliteta sirovih e, podataka bila bolja, naročito kada je riječ o nadzoru podataka. I na kraju prelazim na izazov neovisnosti, a to je i redovna tema u našim razgovorima s vama. Neovisnost znanosti je ključna vrijednost u našoj organizaciji i to je jedno od temeljnih načela i razloga zašto smo osnovani kako bi EFSA bila izvan domašaja politike, ekonomije i lobista. To je naš glavni prioritet. No, to je također vrlo osjetljivo pitanje jer kada govorimo o neovisnosti moramo biti i razumni. Naravno da ne možemo biti 100% neovisni od Europskog parlamenta zato jer ste vi naše proračunsko tijelo. Ne možemo biti niti 100% neovisni od komisije, jer oni su naša glavna stranka i također e, ovisimo o istraživanju o industriji i o ljudima koji žele biti naši zaposlenici i naši stručnjaci. Tako da postoje određena ograničenja. To nije 100% neovisnost, ali mi nastojimo očuvati određenu mjeru neovisnosti koja će nam osigurati davanje znanstvenih savjeta koji e, su što neovisniji i koji odgovaraju svrsi. A kako to možemo ostvariti? pa moramo pokazati svoju neobouzdanost i pokazati vam da možete nama vjerovati. Dakle, mi čuvamo našu neovisnost sustavom upravljanja kvalitete koji je certificiran sukladno normi ISO 9000 i također imamo 21 stručnjaka koji odlučuju o znanstvenom mišljenju. To nije jedna jedina osoba koja bi mogla biti pristrana. Mi prikupljamo, procjenjujemo i e, obrađujemo dokaze na strukturiran način i služimo se znanstveno dokazanim metodama koje su na internetu i dostupne svima. Radimo sa stručnjacima koji su odabrani upravo zbog njihovih kvalifikacija i izvrsnosti i koje se stalno nadzire u smislu isključivanja sukoba interesa, što znači naravno da želimo imati stručnjake koji imaju određene interese jer e, to pokazuje da su oni odradili e, važan posao u smislu istraživanja rizika, ali činimo sve što možemo kako bismo izbjegli sukobe interesa i zbog toga E, smo e, tijekom godina uz pomoć nevladinih organizacija Europskog parlamenta razradili sveobuhvatan sustav kojim upravljamo interesima, upravo kako bismo izbjegli sukob interesa. I tu želim doći do sljedećeg zaključka o tome što EFSA može ponuditi europskom društvu. A to je znanstveni centar koji je fleksibilan, koji povezuje Europsku znanstvenu zajednicu, koji surađuje sa zemljama članicama, sa našim sestrinskim agencijama, s partnerima i to u jednom jedinstvenom cilju, odnosno iznošenja znanstvenih zaključaka u cilju održavanja sigurnosti hrane. Hvala vam na pozornosti i sada ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala direktoru Urlu. Započinjemo sa našom izvjestiteljicom, a to je gospođa Ajuso. Hvala, gospođo predsjednice. Žao mi je što sam e, stigla kasno, bila sam na drugom e, sastanku, tako da sam uspjela čuti samo kraje izlaganja direktora Urla. Kao prvo, e, doktore Urla, hvala vam na vašem dolasku danas i na vašoj spremnosti da dođete pred nas i date nam e, obrazloženja vašeg rada. E, vi ste spomenuli jedno doista važno pitanje koje se često postavlja, a to je pitanje sukoba interesa. Ne znam je li bilo takvih slučajeva, ali ako ih je bilo, oni su izolirani. No, u svakom slučaju odluke EFSA i studije koje provodi EFSA ne provodi jedna osoba, nego čitav panel stručnjaka i riječ je o zajednički donesenim kolegijalnim odlukama. Tako da kad bi i bilo sukoba interesa, to bi se izbjeglo. Ja sam e, bila prisutna na odabiru znanstvenog osoblja iz Španjolske i to je pitanje u kojem se uvijek vodi računa, tako da ne smije doći do sukoba interesa. No, što se događa? Kada se obavljaju procjene, te se procjene možda nekome ne sviđaju i taj netko traži izgovore kako bi odbio tu procjenu. Došlo je do značajnih primjera toga, poput e, slučaja GMO organizama. Ako e, nema nekih proturječnosti u smislu prehrambene sigurnosti GMO-a, ako je to EFSA otvrdila, ne možemo reći da ima takvih proturječnosti ili sukoba. I osim toga znam da ste proveli istraživanje upravo o ovom pitanju sukoba interesa. Mene zanima e, do kojih se zaključaka došli i što mislite poduzeti od sada kako bi vaš rad bio što transparentniji i kako e, bi se širilo što manje sumnja, zato jer se u osnovi kada je riječ o sukobu interesa radi o sumnjama. Znanstvenici mnogo paze na vlastitu neovisnost jer o tome ovisi i njihov ugled u znanstvenom svijetu. Dakle, mislim da tu nema sukoba interesa, no bilo bi mi drago kada biste rekli nešto više o ovom istraživanju koje je provedeno u ovoj anketi. Hvala, gospođa Grostet. Merci beaucoup, madame Hvala lijepa predsjednice. htjela bih vam u prvom redu zahvaliti što ste došli u naš odbor. E, vaše izlaganje bilo naročito e, zanimljivo. E, čestitamo na odličnom radu. Vi odlučujete o pitanjima koje su vrlo složena. Koji puta to dovodi i do kontroverzi ali e, znanost e, nije uvijek, e, ne dovodi uvijek do konsenzusa. Stoga se često agenciji predbacuje i to iz krivih razloga. Akcent treba staviti na transparentnost, na širenje studija, na dijeljenje podataka to je vrlo važno jer na području znanosti kao na mnogim drugim područjima e, vidimo sada pravi rat, informacijski e, rat na društvenim mrežama. Sve to dolazi do dezinformacija, čak i do teorija zavjera. Mm, mm, imamo takozvane fake news e, koji vrlo štete javnoj raspravi. E, naši građani se često suprotstavljaju znanosti zbog tih lažnih vijesti. Što ćete vi tu učiniti? Imam jedno pitanje koje bih vam postavila. E, to se ne tiče onoga o čemu ste vi govorili, ali je to je jedno aktel, e, aditiv E 71 koji se stavlja u kolače, slastičarske proizvode. U prošle godine u rujnu e, je vaša agencija e, e, zaključila da ta boja, to bojilo ne predstavlja opasnost po zdravlje. Međutim, e, Francuska agencija je pokazala učinke koji nisu bili prije identificirani. Ona procjenjuje da treba provesti studije kako bi se bolje okarakterizirala opaznost koja je povezana s tim e, elementom E71. Možete li nam nešto reći o tom problemi, problemu i opasnosti e, tog elementa za potrošače? E, gospođa Ilio ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Zahvaljujem gospodine Url što ste nam danas poklonili vaše vrijeme i što nam ste nas svojim izlaganjem uvjeli u još jednom u vaš rad. Vi ste u vrlo teškoj situaciji kao što ste i sami rekli i opisali. Imamo očekivanja od FS, EFSE, vi dobivate od komisije zadatke e, i onda radite na tome e, i E, radite sa svim ovim odličnim znanstvenicima iz e, država članica. Ja sam sama imala priliku e, da sudjelujem na jednoj panel diskusiji a onda dobivate brdo kritika, ljudi upiru prstom u EFSU i kažu evo kod glifozata smo to vidjeli. Minson, Monsanto je to pratio i, i djelovao i, e, on je objavio neki, neke, e, Monsanto je objavio neke studije u, u znanstvenim časopisima. U o tom ogromnom brdu studija e, vrlo često imamo studije koje plaća industrija. Kako s time postupate? Usprkos tome mislim da je prema van za vas jako teško postaviti e, dobru osnovu što se tiče transparentnosti i svjesnosti ljudi o vašem radu. Moje pitanje se odnosi na jednu točku koju ste i sami spomenuli. EFSA u svojoj cijelosti E, ima osoblje koje imenuju države članice. Vi ste e, ovisni o stručnjacima država članica i njihovom znanju. Kako onda uspjevate da države članice osjećaju, da one osjećaju da je to naša agencija, a ne neka agencija koja sjedi u parmi i odlučuje što želi i, i, i daje nam političke diskusije koje su samo naporne kako bismo mogli postići da države članice osjećaju ili percipiraju EFSU kao svoju agenciju. Agenciju koja solidno radi i koja napravi, e, koja radi i e, koja treba novac. Konkretno pitanje, koliko novca trebate da biste obavljali ovaj znanstveni rad? Možda osim novca, osim financija, možda postoje druge mogućnosti kako mi parlamentarci možemo pomoći da EFSA postane vlasništvo država članica. Ona to jest, ali da je tako percipiraju države članice. Hvala. Hvala lijepa predsjednice, hvala direktoru što je ovdje, što je našao vremena da nam se obrati i odgovara na naša pitanja. E, počet ću sa izjavom s kojom će se nadam se svi složiti ovdje jer važno je da naše odluke u odboru budu zasnovane na znanosti. Pred nekoliko tjedana smo vidjeli marš na znanost u ostatku svijeta E, važno je da političke odluke budu više zasnovane na znanosti. To je naročito važno u našem domu. Stoga nam je jako drago što imamo EFSU u Europskoj uniji. u, vi ste u uvodu rekli e, kako je važno da slušati kritičare kako bi se i kritiku kako bi se bolje radilo da postoji kontrola interesa kontrola studija, a naravno i dovoljno financiranje. To je apsolutno važno. Koji puta imam ovdje osjećaj da neki od rezultata i zaključaka EFSE da se s njima ne slažu svi političari ovdje. To je tako, ali onda reakcija na propitivanje EFSE je e, zanimljiva možda se e, ne slažete o GMO-ima ili glifosatima, ali e, dovoditi EFSO u pitanje je opasno. Trebamo imati kontrolu sukoba interesa i e, kontrolu kvalitete. Moramo biti za zadovoljni, sretni smo što imamo znanstveno tijelo koje nije podložno političkim diskusijama o znanosti jer je to politiziranje opasno. Moramo imati na umu e, koliko je znanost vrijedna. Drugo je konkretno pitanje e, Monsanto e, dokumenti. Glifozat je najrašireniji herbicid u svijetu a Monsanto napravio neke studije e, koje pokazuju da glifosat nije opasan. Kako možemo provjeriti te njihove zaključke o glifosatu? Kako će EFSA e, postupati u budućnosti u takovim situacijama? Hvala. Nam Gerlik ima riječ. Hvala lijepa. I ja bih zahvalila gospodinu Urlu što je došao. E, zahvaljujem vam na načinu kako ste prezentirali e, rad FC. U 15 minuta ste ušli u samu srž stvari. I, mm, moje pitanje u kontekstu o onome što smo čuli jučer od povjerenika Andriju Kajtisa. E, on će gledati e, e, reviziju zakona o hrani kao jedan od svih, svojih prioriteta. EFSA je tu sudjelovala. Meni se čini očitim da ova revizija kako ona napreduje trebamo imati i gransku reviziju EFSE E, važno je da i vi i mi kritički analiziramo vaš rad. E, trebamo vidjeti gdje su problemi. EFSA radi odlično, ali to ne znači da sam potpuno nekritičan prijatelj. Imam i nekih problema. Jedna e, problema problema jeste da imate deset znanstvenih panela i predsjednike imate tih panela, pa vidimo poruke. E, mm, tu se šire onda informacije. Ja sam bila u poziciji koji su, vidjela sam ljude koji su bili u panelima EPSE, e, koje je smetala činjenica da ih se toliko e, vani kritizira, ne sam i u parlamentu i u ovom odboru za ono što su radili. E, teško je naći e, znanstvenike u 50. godinama koji nisu radili za neku industriju u svojoj karijeri. Jedan čovjek koji je napravio doktorat pred 30 godina koristio je podatke e, jedne velike kemijske kompanije on nikada nije iza toga radio za nikakvu industriju, a nije primljen u panel zbog toga. Moje pitanje, kako e, gledate o, e, na zakon o hrani i smjer kojim se to razvija, koja će biti pozicija EFSE u tome, e, vidite li to kao mogućnost da riješite neke od problema koje imate, možda i e, probleme s financiranjem. Je li to e, prilika da se promijeni način e, financiranja, recimo pomoću naknada i tako dalje? Gospodin Hošling ima riječ. Hvala lijepa direktore Url E, imali smo u Agriju jednu živahnu diskusiju, radilo se o istoj temi. Mm, mm, e, mi, mi imamo povjerenja u znanosti, i vi i mi. Mm, e, nezavisna znanost koja radi samo u duhu znanosti, to više nemamo i to dugo ne, a to nije vaša krivnja i sveučilišta su upućena na to da dobivaju od industrije novac dakle onaj koji plaća glazbu određuje i melodije tako se kaže u narodu nezavisni e, stručnjaci e, su važni ali njih možda i više nema vi možete utvrditi da li je sve to sukladno znanstvenim e, smjernicama i tako dalje. E, nezavisne studije više e, uopće ne postoje. Mi vam dajemo rado više sredstava ako možete onda dati nezavisne ekspertize koje mi trebamo E, poznajete diskusiju u SAD-u o glifosatu. To, e, očit je tamo taj proces da Monsanto jako utječe na ono što se piše i objavljuje. Monsanto je dakle jedan od onih koji utječe na stvari u znanosti ova nezavisna znanost u glifosatu ne postoji. Htio bih postaviti druga konkretna pitanja e, o kojima niste govorili. Jedna stvar, e, neonikotinoidi, e, tema, ta tema je vrlo važna za pčelare i to je vrlo kontroverzna tema. EFSA je zauzela stajalište o tome. Kad možemo Uh, računati s tim da se ti opasni, uh, uh, te opasne stvari povuku iz potrošnje. EFSA je dala jedno stajalište u petak. Jeste li ušli u procjenu rizika? Ljuti me što se Europska unija o tome još nije izjasnila i na, kraju moje pitanje e, e, e, mm, endokrini disruptori. Hoćete li i tu zauzeti jasno, jasno stajalište? Morate zauzeti konkretno stajalište. Evropska unija tu jako zaostaje u svojim procjenama. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Kaputo. Hvala gospođo predsjednice. I e, hvala vam gospodine Url na vašoj raspoloživosti. Imam jedno konkretno pitanje. Ovdje imam e, izvješće EFSE kojim se potvrđuje dolazak u Europu nove bolesti koja zahvaća stoku i riječ je o zaraznom nodularnom dermatitisu koji je krenuo iz Afrike i do sada je pogodio sočare u Turskoj i na Balkanu. Riječ je o zaraznoj bolesti goveda koja se prenosi ubodom kukaca i protiv koje može djelovati samo strog nadzor sanitarnih vlasti i kampanja cijepljena. Takozvani Fox virus je patogeni uzročnik koji može preživjeti i duga razdoblja u tijelu životinja i Bolest se iskazuje čvorićima na koži životinje i smrtnošću od 5 do 45%, što uzrokuje velike gubitke uzgajivačima i naravno prozračuje opasnost po zdravlje životinja želimo što prije dobiti što više informacija o toj bolesti, naročito kada je riječ o rizičnom profilu, kada je riječ o sigurnosti hrane, o kvaliteti mesa iz uzgoja i e, e, s time povezanih proizvoda i o tome koji su rizici po ljudsko zdravlje. Hvala, gospođa Kutalant. Želi li se još tko javiti za riječ? i gospodin Gutland. <clears throat> Hvala predsjednice. I ja zahvaljujem na ovoj prilici da vam postavljamo pitanja, kao i na uvodu. I mene zanima ono što su, je već spomenuto, neonikotinoidi. dobivam mnoge izvještaje od pčelara u raznim državama članicama, o problemima koje on uzrokuje. Već nekoliko godina imamo statistike o tome koliko pčela umire zbog e, niz problema, ali pesticidi i neonikotinoidi su jedan od uzroka. U Švedskoj, mojoj domovini, vlasti su vidjele da to utječe na divlje pčele. Vladina tijela su došla do tog zaključka u svojim studijama. E, koji je vaš zaključak o neonikotinoidima? I to je jedan od prioriteta komisije. Hvala. Gospodin Demesmaker ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Vrlo mi je drago što danas imamo priliku da razmijenimo mišljenja s vama. Ja sam pobornik EFSE i čvrsto vjerujem u potrebu da imamo takvu agenciju. E, slažem se s načinom rada EFSE postojala je bila jedna inicijativa koja mi je omogućila posjet EFSI i e, uvjerio sam se na licu mjesta u, o tome kako vi djelujete. Mm, apsolutno je potrebno da imamo transparentnost i neovisnost kako bismo zadobili ili očuvali povjerenje javnosti i kako bismo suzbili nepovjerenje koje se često javlja u javnosti. E, vi ste, ako govorimo o rizicima za zdravlje, nešto što može uzrokovati rak ili e, oštetiti transparentnost, e, vi ste rekli da postoje granice. Gdje su te granice? u najmanju ruku treba jasno reći e, vanjskom svijetu e, e, koji je, udio bio Monsanta u pripremi konačnog mišljenja o glifosatima. Ta informacija mora biti dostupna javnosti. Imam dva pitanja. Vi ste o tome nešto i rekli u svom uvodu dajte nam više uvida i informacija o tome kako EFSA podupire znanstvenike i kako ih potiče da e, stalno revidiraju svoje procjene rizika. Kako u, o tome postupate? Dajte nam razloge za i protiv. E, i u vezi sa Europskom e, medicinskom agencijom. Gospodin Tereti ima riječ. Gospodin Teret iz komisije, izvolite. Ako ne želite uzeti riječ, to je u redu. Hvala lijepa. Onda ću dati riječ gospodinu Urlu. Yes, Najviše hvala na pitanjima. Ovdje puno toga ima o čemu možemo raspraviti i razmišljati. Nije moja najveća kvaliteta biti kratak, no zaustavit ćete me ako prekoračim. Dakle, želim odgovoriti gospođa Juso, hvala vam na vašoj e, stalnoj potpori. Vi ste naš, e, naša veza sa eurozastupnicima. Spomenuli ste e, sukup interesa i nadzor. Dakle, mi smo napravili dvije stvari. Javna konzultacija o novoj policiji, o Međutim, ovisnosti o kojoj će se raspravljati na odbor, upravnom odboru u lipnju. Još uvijek traje e, javna konzultacija, tako da pozivamo i zastupnike u Europskom parlamentu da daju svoj doprinos nacrtu naše politike u kojoj smo e, obradili brojne stvari o razdobljima o načinima na koji se upravljaju interesi, a da se ne pretvore u sukob interesa. Zatim imamo komisiju o studijima, o tome kako je e, e studija 2011. o neovisnosti, kako je funkcionirala tijekom godina i e, nadalazeće studije su na raspravu polaganju i pokazuju da je politika učinkovita, da radi ono što treba napraviti, da spriječa sukob interesa. Ovdje se radi o teškom birokratskom e, činu, što je jako skupo. Mi godišnje procjenjujemo otprilike 7 tisuća e, deklaracija o e, interesima, sve je to objavljeno, dakle svako može ići vidjeti s kim surađujemo, koja je koje iskustvo ljudi, e, na čemu se radi, dakle, u raznim kategorijama, bilo da se radi o članovima savjetodavnog, upravnog odbora, zapošljavanje, e, autorskim pravima i tako dalje, tako dalje. Dakle, sve se može naći u tim deklaracijama o e, sukobu interesa i mi smo uvjereni da je EFSA razvila krajnje čvrst sustav, možda i najčvršći od svih europskih institucija, koji dalje naravno može biti unapređeni i iz tog razloga smo to istavili na javno e, na javnu konzultaciju i upravni odbor će odlučiti o tome možda tijekom lipnja ili tijekom ljeta o novoj politici o neovisnosti. Što se tiče vašeg pitanja, gospođo Grostet, o E171 e, Titani dioksida. Istina je da je EFSA izdala svoje znanstveno mišljenje o tome i e, problematična je dakle nano e, tvari koje se tu nalaze, nenamjerno, ali imamo nano tvari u e, tom titanju, titan dioksidu, to je francuska organizacija INRA e, analizirala i oni su ju ukazali na opasnost, odnosno upozorili, pitali da li će se napraviti nova toksikološka studija koja će napraviti procjenu novu procjenu o tome. Ono što smo napravili, što radimo ovdje, jeste da smo odmah stupili u e, kontakt sa Franskom agencijom, anses i zajedno sa Ansesom imali smo e, sastanak u četvrtom mjesecu da zagledamo u studiju, da vidimo da li je ova studija dovoljno jaka da spromeni mišljenje o toj tvari. Dakle, tome nije bilo tako, tako da smo se, došli smo do zaključka da je potrebno raspolagati dodatnim podacima kako bi se sagledala nova struktura e, titan i mislim da je to jako dobar primjer suradnje na europskoj razini između EFSE i organizacije, e, jako važne europske organizacije, odnosno organizacije e, jedne države, e, o tome kako se može napredovati surađujući zajedno. Dakle, mislim da smo tu prošli odgovor, i se je napravila jako dobar posao po tom pitanju. Ispričavam se, ali neću govoriti njemački, dakle nastavit ću s engleskim. Vi ste pitali kako EFSA, možemo učiniti više našom EFSOM u državama članicama. To je jako dobro pitanje. Tim prije što EFSA ima različite upravne odbore. EFSA je jedna od rijetkih e, agencija u Europi koja nema države članice u svom upravnom odboru. EFSA ima upravni odbor od 14 e, pojedinaca plus predsjednika Europske komisije. Mislim da je to namjerno napravljeno nakon e, i krize da znanost, kako bi znanost bila što je moguće objektivnija i što više udaljena e, od e, politike. Čak i upravni odbor je drugačije osmišljen što je jako dobro, ali mislim da to stvara taj dojam da to možda kao nije EFSA, nego EFSA i par. Ono što radimo jeste ta znanstvena suradnja. Mi zajedno sa državama članicama koje su sve u našem savjetodavnom forumu četiri puta godišnje. Dakle, svi su predstavljeni u tom e, savjetodavnom forumu i tu imamo, e, tu zajedno radimo na Europe Risk Assessment Agenda. Dakle, mi zajedno procjenjujemo i pokrećemo projekte i uz e, španjolsku agenciju, njemačku agenciju za sljedivost, imamo e, u Ujedinjenoj kraljevini agenciju koja se bavi virusima i tako dalje. Dakle, povezujemo projekte i činimo da EFSA bude naša EFSA, EFSA svih država članica. Parlament to može podržati, da, mislim da može u svojim, vi to možete podržati i poduprijeti svojim državama članicama, izbornim jedincama jer nam je potrebna politička potpora u državama članicama kako bi čak i u vrijeme političkih i gospodarskih poteškoća organizacije država članica omogućile svojim e, stanovnicima da sudjeluju u ovakvim projektima. Ja mislim da je to jako važno političko pitanje i sve čujemo iz organizacije država članica kada ih obilazimo. Kaže se mi bismo htjeli raditi za EFSU, ali moramo zadržati svoje najbolje kadrove jer imamo proračunske rezove od 20-30%. No, ako to nastavi tako, onda nećemo imati održiv model za EFSU. Možemo staviti ključ u bravu i zatvoriti vrata. Za, nama je potrebna politička podrška i u biti ovdje se radi o pitanju funkcioniranja Europe. A kao što znamo to je zahtjevna rasprava. Također se postavilo pitanje o novcima. Mi nismo izračunali jako precizno kolike bi potrebe bile, ali tu se radi o dvadesetak e, milijuna eura. Zatim tu je pitanje u kojoj mjeri se ovo razlikuje od Europske agencije za lijekove. Ja mislim da je to jako dobra usporedba jer EMA, Europska agencija za lijekove, ima osoblje koje je dva puta brojnije od EFSINOG, a proračun ima četiri puta veći od našeg. A tome je tako zato što plaćaju stručnjake država iz država članica koji surađuju sa EMOM. I svi vole surađivati sa EMOM jer tu ima puno novca. E, prilike 480 milijuna eura godišnje oni dijele državama članicama, ali mi nemamo tu mogućnost jer nemamo, ne raspolažemo tim novcem. Dakle, tu je i političko pitanje, dakle, kako financirati EFSU da li nekim naknadama ili na drugi način iz europskog proračuna i tako dalje. Dakle, tu je u pitanju održivost ovog modela jer cilj je da se dobije najveće stručnjake u Europi da surađuju s nama. Također ste postavili pitanje o utjecaju o takozvanom Monsanto dokumentu, dokumentima glede evaluacije glifosata. Koliko mi znamo, Dakle, sada se govori o dva dokumenta u kojima prema ovom slučaju interni interna razmjena e-mailova ukazuje da e, je Monsanto mogao imati interes u tome da se naprave ti dokumenti, a veza između autora i Monsanta je jasno naznačena u dokumentima iz Monsanta. Dakle, to se jasno vidi u tim dokumentima, to nije nikovo iznadženje. To su dvije studije iz e, ukupnih ukupnih 700 koje smo procijenili. Dakle, kao što sad znamo, e, tu se radi o jako ograničenom utjecaju, dakle dva od sedamsto Kao drugo, ove studije su, radi se o revizijama, dakle oni nisu napravili, prodali, proizveli sirove podatke, dakle oni nisu stvarali podatke. Mi koji ocjenjujemo e, to sve preferiramo sagledati izvorne podatke, jer volimo to analizirati. Mi sami to e, radimo, tu analizu. A koliko sada smo upoznati sa stvarima, nema nikakva razloga da bi što bilo promijenjeno u ocjeni utjecaja glifozata. Nema nikakva razloga da se ne ukaže povjerenje onome što je rečeno. Barem koliko smo sad upoznati sa stvarima, naravno stvari se mogu promijeniti, ali želim reći da smo mi, da, da EFSA, da smo prvi pobornici i zaštitnici iz prave znanosti. Ako se pogazi znanost, onda sve ode... Dakle, moramo biti nepristrani koliko god je moguće. I sad se želim osvrnuti na vašu primjer, gospodine Hojsling. Rekli ste da u odboru Agri to je isto kao da bih ja sada govorio da je znanost zlat no rješenje za sve. Ne, ja ne želim to tvrditi. Moj odnos prema znanosti ja, je takav da je to organiziran skepticizam. Sutra ona može biti falsificirana, ali to nije slabost znanosti, već njena snaga, to što se može sutra falsificirati. Ako nešto ne možemo falsificirati, onda to po definiciji nema nikakve vrijednosti za znanost. To je dogma, dogmatičnost, to je ideologija i znanost je stalna iteracija pravi, stvarnih fenomena odnosa prirode i društva, ali to je najbolje s čim raspolažemo. Jer alternativa bi bila uzeti se u srednjovjekovna vjerovanja. Dakle, nema alternative i taj postupak mora biti što jači mogući. Možemo kritizirati brojne stvari u znanosti, Dakle, vi ste ukazivali na to tko plaća istraživanje, komercijalizacija sveučilišta, zasto e, imamo sve manji javni, javne financije, sve veće privatne financije, ali onda su to politička pitanja. Kako želite upravljati znanošću? Znate, to su pitanja političkih pregovora. O, što smo naučili za buduće? Za buduće, to ste pitali. Pa, pouke koje smo izvukli je da trebamo biti još oprezniji glede e, sirovih podataka, izvora, nadzora, našeg nadzora, e, glede ocjene učinka i je izradila svoj projekt, e, svoj vlasti projekt rizik promete, dakle kako planirati i ocijeniti rizike na transparentan način koji možemo reproducirati i koji mogu drugi nadzirati. Eto na čemu radimo. Gospođo Gerling, vi ste pitali koji je naš stav u e, prehran, zakon o prehrani i njenoj, njegovom refit postupku. Dakle, EFSA sudjeluje u tome, u Mislim da će se o tome odlučivati uskoro tijekom ljeta. Za nas je to mogućnost da pokrenemo pitanje o održivosti o načinu uspostave panela, odbora, trajanja tog panela, možda tri godine, možda duže. To bi moglo predstavljati pravno e, administrativno prećenje. I kao što znate, svakih šest godina EFSA ima zakonsku obavezu, dakle radi se E, vanjska evaluacija. Zadnji put je bilo napravljeno 2012. Dakle, nova vanjska evaluacija bit će dvije, tijekom 2018. i za, prema zakonu se ocjenjuju dvije stvari. Dakle, utjecaj EFSE na europski prehrambeni europski sustav za, zaštite hrane i utjecaj EFSE. Dakle, evo, model EFSE. Dakle, to će biti prilika da se vidi da li je to najbolji model za E, razdoblje, dakle evo nakon 15 godina možda možemo naći neke rafiniranije načine za ocjenu rizika u Europi. To će biti u svakom slučaju prigoda da se to napravi. Sad prelazim na gospodina Heuslinga. Spomenuo sam znanost i ulogu znanosti i delikatnu ulogu znanosti. I karakteristiku toga da je znanost nešto se može falsificirati. Što se tiče Monsanta, nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje. Dakle, pitao ste, razmišljamo li o tome? Da, naravno, razmišljamo o tome, nastavimo biti oprezni. Što se tiče neonikotinoida, Znate da je 2012. EFSA napravila znanstveno mišljenje koje je izazvalo reakciju komisije 2013. Onda je bio poziv za e, potvrdu podataka gdje smo objavili tri izvješća 2016. sada radimo ponovno ocjenu svih e, dopuštenih e, uporaba neonikotinoida i to će biti objavljeno u studenom 2017. Naravno nije na EFSI da odluči da li su neke substance dopuštene ili ne, to je na komisiji i na državama članicama, ali mi ćemo podržati komisiju i države članice sa najsuvremenijim e, saznanjima i ocjenama rizika koje ne nikotinoidi mogu izazvati. Što se tiče novih tehnika uzgoja, sada imamo e, dokument koji je savjetodavni znanstveni e, sam tijelo objavilo prošlog jedna i to je sukladno sa EFSI-nim stavom iz 2012. da smo rečeni da treba napraviti analizu od slučaja do slučaja. Dakle, i da li će to biti počinjeno regulativi o GMO-ima, to je, ja mislim, politička obduka, to je na zakonodavcima i na komisiji da to odluče, to nije znanstvena odluka. Što se tiče endokrinih eh, endokrinih disruptora, to e, tu su tijek politički pregovori, mi kao EFSA radimo e, e, dokument o smjernicama zajedno sa Europskom agencijom za lijekove, dakle kako provesti sve to i napraviti valjenu ocjenu učinka. Gospodin Kaputu želim odgovoriti također da mi smo upoznati s tim u jugoistočnoj Europi, to je velika prijetnja u Grčkoj, u zemljama balkanskog područja i velikom kampanjom cijepljenja, osobito u Hrvatskoj i drugim zemljama, bilo je moguće zaustaviti širenje te bolesti, no ona još uvijek postoji i EFSA stalno drži pod nadzorom i situaciju i je eh, komisiji savjete kako ograničiti tu e, to oboljenje, ali e, upravljanje rizikom e, to je nešto što ovisi o državama članicama i komisiji. I zadnje pitanje, ja mislim da sam zastupnica je otišla. Posljedno pitanje kako EFSA podržava druge znanstvene znanstvenike. Pa ono što pokušamo napraviti jeste učiniti naše znanstvene nalaze transparentnima maksimalno kako bi podatke i metodologiju drugi mogli e, preko naše web stranice e, skinuti podatke i sami napraviti svoje analize. Mi želimo da se ocjena e, rizika može reproducirati. To je jako ambiciozno, to nećemo ostvariti sutra jer za to je potrebno imati strukturirane podatke od strane industrije, trebamo imati prave IT alate, na tome radimo, to je dijelom naše strategije za e, strategije EFSA 2020. Moramo podršku od dionika, ali doćemo do toga i ostvarit ćemo te ciljeve, učiniti ocjenu rizika e, reproduktivnom, dakle da i drugi mogu to napraviti i nama će biti zadovoljstvo da nam se tako e, da se tako provjerava naš rad. Najpša hvala. Hvala vam na razmjeni gledišta, ovo je bilo jako zanimljivo za sve nas. Hvala vam na podršci i što, što, ste, što nas podržavate svojim znanjem i rad našeg odbora. Dragi kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Biljno ulje. Imaćemo mišljenje komisije i EFSE naravno o biljnom ulju. Dakle, započnemo sa izjavom EFSE kroz koji trenutak. Dakle, ako ste spremni, mi ćemo vas saslušati. Izvolite, imate riječ. Dobar dan. Hvala na ovoj e, prilici da danas budemo ovdje i da objasnimo procjenu rizika u vezi sa biljnim uljem i njegovim kontaminantima. U svibnju 2016. godine objavili smo znanstveno mišljenje o mogućim zdravstvenim rizicima zbog prisutnosti kontaminanata u obradi u biljnom ulju i hrane i to na zahtjev Europske komisije. Procijenili smo kontaminante poput glicetila e, estera masnih kiselina i tre MCPD i 2 MCPD kao i estera masnih kiselina. E, krajem 70. godina otkriveno je da 2 e, MCPD i naročito 3 MCPD nastaju u industrijskoj proizvodnji umaka od soje i također hidroliziranih, odnosno isušenih biljnih bilančevina prisutnost tih kontaminanata se regulira na najvišoj razni i također utvrđeni su visoki pragovi u uredbi iz 2016. E, godine, a kasnije je utvrđeno da ti kontaminanti i glicidil esteri su također prisutni u visokim razinama u rafiniranom birnjom ulju do kontaminacije dolazi do tijekom obrade na visokim temperaturama kod rafiniranja jestivog biljnog ulja kako bi se ono moglo koristiti u prehrani. EFSA ocjenjuje toksičnost tih e, procesnih kontaminanata u, e, procjenjujući podatke e, koji su dostupni u bibliografiji ili koje dostavlja industrija na zahtjev. Procjenjuje također i prehrambenu izloženost ovim kontaminantima među stanovništvom i vodimo pri tome računa o podacima zemalja članica industrije, o podacima koje izrađuje zajednički centar za istraživanje Europske komisije i podatke o potrošnji zemalja članica kako bismo procijenili izloženost u hrani uzimamo u obzir različite slojeve društva, recimo e, djecu do godine dana, e, adolescente i e, odrasle osobe i izloženosti se izračunavaju u određenim scenarijama, recimo ako uzimamo u obzir samo djecu sa dječjom prehranom. Visoke razine tih kontaminanata nađene su rafiniranim eh, biljnim uljima i masnoćama i to u razinama 6 do 10 puta većim u palminom ulju i masnoćama od palminog ulja od drugih biljnih ulja. Najvažnije skupine hrane koje pridonose mm, ovim kontaminantima variraju prema dobnoj skupini. Recimo, kod djece to je dječja hrana, to su eh, biljne masnoće i keksi. Kod hodančati i e, adolescenata, to su e, masne, e, masnoće od bilja poput margarina i palačinke. Za adolescente i odrasle osobe margarin i također za pešenje krompirivojih proizvoda i namazi od čokolade. EFSA napominje da prisutnost tih kondamitanata izaziva zabrinutost zbog zdravlja svih dobnih skupina, zbog konzumacije ovakve hrane i to u svim dobnim skupinama, kao što smo spomenuli. Prema sudijama na životinjama procjenjujemo da cjeloživotna izloženost 3 MCPD-u može dovesti do štetnih učinaka na muški reproduktivni sustav i na bubrege. I na temelju tih štetnih učinaka prihvatljiv dnevni unos od 0,08 mikrograma po kilogramu tjelesne težine utvrđen je za 3 MCPD. Kada je riječ o glicidil esterima, EFSA zaključuje da postoje dovoljno dokazi iz e, studija o laboratoriju da su ti esteri e, genotoksični i karcinogeni. E, kada je e, riječ o takvim genotoksičkim tvarima, to su tvari koje mogu štetiti DNK i uzrokovati rak e, i tu se utvrđuje doza u kojoj glicetil estreri mogu dovesti do povećanja učestalosti tumora i ta je doza uspoređena sa procijenjenom izloženošću u ljudi kako bismo došli do takozvane margine za izloženost za te spojeve imamo tu marginu koja okazuje na mogućnost e, izloženosti među svim mlađim dobnim skupinama, a i za potrošače koji su e, gdje imamo visoku izloženost u svim dobnim skupinama također izloženost glicidile esterima djeco e, koje koriste samo dječju hranu je e, daleko veća, deset puta veća od prosjeka. Za dva MCPD nemamo zaključaka zato jer ne raspolažemo dovoljnom količinom podataka, a za tri MCPD prema procjeni izloženosti imamo e, prelaženje prihvatljive dnevnog unosa u E, djece i u starijoj dobnoj skupini, i naročito u djece koja jedu samo dječju hranu. E, Džekfa koja je, koji je e, zajednički stručni odbor za dodatke u hrani procjenjuje da su 3-MCPD esteri i glicidil esteri opasni iznos iznose zaključke o ishodima. EFSA je prihvatila studiju koja će uzeti u obzir procjenu štetnih učinaka ovih kontaminanata. Nakon studije znanstvenog stručnog odbora i uzimajući u obzir nove metodološke, nova metodološka dostignuća, sada e, radimo dalje na 3 MCPD-u i to će biti objavljeno do kraja ove godine. Za glicidile estere granica izloženosti ukazuje na moguću opasnost od za zdravlje e, od srednje izloženosti u nižim dobnim skupinama i od visoke izloženosti u svim dobnim skupinama. Hvala vam na pozornosti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. A u ime komisije gospodin Trete, izvolite. Hvala. Temeljem zaključaka EFSE e, gdje je utvrđena prisutnost MCPD estera i glicidil estera u rafiniranom e, biljnom ulju i to je prepoznato kao opasnost pa, e, pozdravlje. Komisija je odmah započela rasprave sa zemljama članicama kako bi se uvele stroge mjere kojima bi se zaštitilo javno zdravlje. To je dovelo i do rasprave o određivanju strogih najvećih granica izloženosti za glicipedel e, estere i za 3-MCPD estere u biljnom ulju i za biljna ulja koja se izravno plasiraju na tržište među potrošače i za biljna ulja koja koriste proizvođači hrane u sastavu svojih proizvoda. Osim toga, kao što ste čuli, Postoji razlog i za zabrinutost u vezi sa korištenjem i prisutnošću MCPD estera i glicidila estera u dječjoj hrani i u hrani za stariju djecu. I kako bismo zaštitili tu ranjivu dobnu skupinu komisija želi odrediti stroge granice za glicidil estere i tri MCPD estere u dječjoj hrani kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnog zdravlja i kako izloženost djece u dječjoj e, hrani tim esterima više ne bi izazivala zabrinutost. Osim toga, kao što ste čuli, znanstveni odbor je zaključio nešto drugo od e, razliku od EFSA, tako da je EFSA ponovno razmotrila svoje mišljenje o tri MCPD esterima i e, doći će do zaključaka do kraja godine. Komisija je stoga odlučila uvesti potrebne mjere u vezi sa e, glicedil esterima koji su genotoksični i karcinogeni i također želi uvesti stroge najveće granice za e, refinirana biljna ulja koja se stavljaju na tržište za potrebe potrošača i koja se koriste također u proizvodnji hrane i također u e, hrani za dojenčad i stariju djecu. Kada je riječ o tri MCPD esterima, čekamo ishod ponovnog razmatranja i na temelju tih zaključaka mi ćemo bez danjeg odlaganja predložiti najveće granice za biljna ulja, rafinirana biljna ulja i za dječju hranu kako bismo zaštitili zdravlje potrošača. Hvala vam. Thank you very much. Now I open the floor to the... Hvala, sada Otvaram raspravu, možete slobodno postavljati pitanja. Gospodin Lize se javlja za riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Hvala EFSI i komisiji na informacijama. Nemam pitanje za EFSU, ono što je izloženo je jasno. E, EFSU kritiziraju to što e, ne, ne artikulira dovoljno jasno neke rizike. Ne dijelim to mišljenje, ali postoji potreba za djelovanjem. Moramo smanjiti te tvari u prehrani kako bismo osigurali sigurnost za potrošače. Pitanje za komisiju. E, napravili ste prijedlog za glicidol. Kako će se to dalje e, obrađivati? E, kakvi su termini predviđeni, e, što može parlament učiniti kako bi prijedlog komisije koji je e, osnovan, po mom mišljenju, e, kako ga možemo poduprijeti. Ako vam je to poznato, ima li protivljenja od strane država članica, postoje li tehnički ili gospodarski argumenti protiv toga? Htio bih znati što će se sada konkretno dogoditi, Ko, koji su datumi predviđeni kako bismo mi kao parlament mogli e, postupati prema tome. Hvala. Hvala gospodina Fronte. Hvala. Nisam e, čuo sve što je rečeno na početku, tako da se nadam e, da e, neću postaviti pitanje na koje ste već dobili odgovor. No, komisija spominje određenu zabrinutost, a to sam ja htio spomenuti u vezi sa prisutnošću kontaminanata u početnoj prijelaznoj hrani za dojenčad. Nedavna studija koju je proveo Nacionalni institut Njemačke za javno zdravlje i okoliš pokazuje da prisutnost tih kontaminanata u mlijeku za dojenčad ima značajnu količinu 3 MCPD-a, iako imamo razlike između različitih proizvoda. Komisija, kao što je već rečeno, misli djelovati i mene zanima e, kako mislite nastaviti raditi, naročito u vezi sa rokovima, jer mislim da treba ubrzano djelovati po ovom pitanju. Evo, samo još par kratkih napomena. Dakle, e, glicidil koji se smatra genotoksičkim i kancerogenim i zanima me koje je mišljenje EFSA i komisije o tome i postoje li dobrovoljne mjere kako bi se smanjila prisutnost glicidila u hrani, u palminom ulju i u masnoćama i također još jedno pitanje o osvješćivanju potrošača. Mislim da potrošači nisu upoznati o tim kontaminantima i o njihovoj količini i kako ih izbjeći, tako da me zanima namjeravala li komisija poduzeti neke mjere ili inicijative kako bi podigla svijest među potrošačima u vezi sa ovim kontaminantima. Hvala vam. Hvala, gospođa Hvala. Hvala EFSI i komisiji na njihovim izlaganjima o ovom pitanju palminog ulja. U mojoj zemlji to izaziva uzbunu među ljudima i želim pitati komisiju kada će uvesti krajnje granice i želim pitati EFSU nešto u vezi sa jednom e, još e, nezgodnijom temom, a to je mlijeko u prahu i e, početna i prijelazna hrana za dojenčad, što izaziva još veću zabrinutost. Granice koje su utvrđene sada i koje su sada na snazi za mlijeko u prahu, za 3 MCPD i 2 MCPD, koji dolaze u hranu zbog e, prerađivanja palminog ulja, pa Dakle, s time u vezi mene zanima da je tu doziranje doista važno. Recimo, heparin e, može biti smrtonosan ili može biti vrlo koristan za srčana oboljenja, ovisno o dozi. Dakle, dolazim do pitanja. Je li e, doza koja se sada primjenjuje doista razlog za uzbunu? Dakle, ovisno naravno o e, količini mlijeka koje se daje djeci. Kada je riječ o ovim e, derimantima kojih e, dolazi u proizvodnji i preradi palminog ulja. Hvala, gospodin Kaputo. Hvala, gospođo predsjednice. Pa Današnja e, rasprava se dugo pripremala i e, više puta je odgađana u očekivanju stajališta komisije. Ja zahvaljujem EFSI koja je opet danas potvrdila prošlogodišnju studiju od prije više od godinu dana. Riječ je o studiji u kojom se procjenjivala prisutnost tri kontaminanta koji nastaju u procesu prerade pri visokoj temperaturi od otprilike 200 stupnjeva celizija biljnog ulja. Dva MCPD i tri MCPD su ti kontinanti i glicidil. Problem se tiče različitih biljnih ulja i margarina, ali EFSA se usredotočila na palmino ulje jer količina tih kontaminanata premašuje 6 e, do 10 puta količinu koja je prisutna u drugim biljnim mastima. Problem nije samo u palminom ulju, nego u njegovu preradi na visokoj temperaturi kako bi se smanjio trošak proizvodnje. Palmino ulje je zamijenilo prethodne masnoće koje su se koristile zato jer je jeftinije, ali e, čini se da palmino ulje koje je u opticaju se ne proizvodi na niskim temperaturama i nalazi se u E, užinama, u grickalicama i također u dječjoj hrani i zbog toga može dovesti do zdravstvenih problema, naročito među djecom. U kolovozu prošle godine sam postavio pitanje komisiji o tome koje mjere žele uvesti kako bi se očuvalo zdravlje građana i smatrali potrebnim u međuvremenu pokrenuti kampanju informiranja. Evo ovdje mislim da treba pročitati odgovor koji sam dobio od komisije. Tu stoji. Službe komisije imaju namjeru stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i krmivo do kraja ove godine predstaviti mjere kojima će se nastojati ograničiti prisutnost 3 eh, MCPD-a i 2 MCPD-a njihovih estera eh, u biljnom eh, i ulju i masnoćama, što uključuje i palmino ulje u prehrambenim proizvodima kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi, naročito djece i dojenčadi. Budući da bi te mjere trebale osigurati visoku razinu ljudskog zdravlja, naročito djece i dojenčadi, komisija ne smatra potrebnim eh, pokrenuti kampanju informiranja o korištenju palminog ulja u prehrambenim proizvodima. Dakle, od koloza 2016. godine niti jedna mjera nije usvojena. Osim onoga što je već bilo poznato. Ja smatram da ne smijemo dalje gubiti vrijeme ne smijemo ogubiti vrijeme daljnjim studijama jer se stalno taj vrući krumpir prebacuje dalje u budućnosti i izbjegava se na taj način e, usvajanje jasnog stajališta. E, s obzirom na EFSI-nu studiju, a tu želim zahvaliti EFSI na tome što je i potvrdila te zaključke ovdje, moram reći da je žalosno što komisija još nije poduzela ništa i ono što nalazim posebno žalosnim jest i činjenica da na usmeno pitanje koje su podnijeli brojni zastupnici iz ovoga parlamenta, klubovi nisu smatrali potrebnim dopustiti raspravu o tome na plenarnoj sjednici. Nadam se i u svjetlu današnje rasprave da će se taj postupak pokrenuti. Hvala. Gospođa Gardini. Hvala. Želim eh, vam zahvaliti na ovoj prilici i želim zahvaliti i komisiji na njihovim izlaganjima. Mislim da nema smisla ponavljati ono što su rekli kolege. To shvaćamo da kada govorimo o mm, hrani za dojenčad da je riječ o vrlo osjetljivim pitanjima i stoga eh, treba ubrzati naše djelovanje. EFSA nam je dala rok e, za dovršetak ove studije koja bi se trebala objaviti do kraja godine, a ja bih e, zamolila EFSU da ubrza što više rad na toj studiji kako bi komisija mogla što prije djelovati i vrlo strogo utvrditi granice za 3 MCPD e kako bi se zaštitili europski potrošači. Moram reći da pozdravljam ovaj stav o studiji koja nastoji razmotriti čitav e, proizvodni lanac sviju ulja. Jasno je rečeno da je najvažniji način prerade koji se koristi u slučaju ovih proizvoda. Nije toliko bitna sama sirovina koja ulazi u proces prerade. Trebamo dakle nastojiti što više ograničiti prisutnost tih kontaminanata koji nastaju procesom prerade ljudi trebaju biti svjesni toga, a također treba postojati nadzor nad načinom e, rafiniranja i prerade, zato jer nije sirovina opasna sama po sebi, nego je opasan način e, prerade i eventualni način korištenja. Dakle, ovo je dobar i e, uravnotežen pristup, ali nadam se da će se nešto poduzeti što prije, jer ćemo i dalje nalaziti velike količine kontaminanata u našoj hrani, a potrošači neće znati kako se prema tome postaviti. Hvala vam. Um, Hvala lijepa. Dati ću prvo riječ EFSI, a onda komisiji da dadu odgovore. Najprije ima riječ EFSA. Hvala gospođo predsjednice. Što se tiče pitanja gospođe Ajuso, točno je da izloženost ovim esterima, naročito dojenčati, je deset puta viši nego što bi bilo dozvoljeno. To je činjenica E, rekli ste e, da ovi spojevi u formuli za dojčad e, sa nutritivne strane to imitira majčino mlijeko i onda se djeca, to jest dojenčad, hrane tom formulom za dojenčad. gospodin Vestrede za komisiju. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, e, rokovi. Imamo različite rokove za glisidil. Mm, ne želimo to ponovno otvarati. E, čuli ste da EFSA ponovno gleda 3-MCPD estere. Što se tiče glicidila, imamo raspravu sa državama članicama. Dati ćemo regulatorni prijedlog e, razina 4, e, biljno ulje koje se stavlja na tržište za konačnog e, korisnika kao i za sastojke za operatere do, do, donijet ćemo maksimalne razine i za potrošačko ulje i za dojenčad mm, nakon internih konzultacija u komisiji. Plan je da to predložemo e, stalnom odboru ili prije ljetnih praznika ili nakon e, njih. Nakon mišljenja e, stalnog odbora mjera će se predložiti i vijeću i parlamentu e, za razmatranje u, e, od tri mjeseca, a onda ćemo dati e, sve rezultate, opet ćemo podržati Europskom parlamentu kako bismo zaštitili javno zdravlje. Osvješćivanje potrošača je spomenuto to je već eh, već je naglašena eh, prisutnost eh, estera 3 MCPD u biljnim uljima. Suprotno drugim kontaminantima kuhanje e, kod kuće nema nikakvo, nikakav utjecaj na daljne razlaganje ili ponašanje 3 MCPD-a. Mm, e, budući je to taj problem identificiran, već smo poduzeli neke dobrovoljne ne, e, rafinerijska industrija ili industrija rafiniranja ulja je već poduzela neko dobro, dobro dobrovoljne mjere kako bi uklonila te negativne učinke tri eh, MCPD estera. Došlo je do značajnog smanjenja njihove prisutnosti u ulju. A ovo što je rekla eh, EFSA, tu zabrinutost je izrazila pa je potrebno uvesti regulatorne mjere kako bismo zaštitili javno zdravlje. Kao što je rečeno, mi smo se e, složili što se tiče zabrinutosti zbog e, prisutnosti ovih e, tvari u formuli za dojenčad. Stoga u regulatornom prijedlogu ćemo predložiti stalnom odboru striktne maksimalne razine za formule za dojenčad što se tiče intervencije e, gospodina Kaputa. Točno je, komisija je imala namjer da predloži regulatorni prijedlog e, do kraja 2016. E, bazirano na mišljenju EFSE i svibnja 2016. Imali smo već mnogo diskusija o tome, dobro smo napredovali u tim raspravama E, isto tako smo imali reakcije svjetske zdravstvene organizacije. E, čekali smo i rezultat međunarodnih procjena kako bismo e, sve uskladili sa prijedlozima EFSE. Što se tiče estera, glicidil estera, tu se mišljenja slažu i stoga smo odmah nastavili naše rasprave sa državama članicama kako i namjeravamo to predložiti u sljedećih nekoliko mjeseci pa će to komisija usvojiti što je prije moguće. Što se tiče e, Estera 3 FCPD e e, E, uskoro ćemo saznati e, što će zaključiti sada EFSA u svojim ponovnim razmatranjima i proučavanjima. I kad dobijemo te zaključke, onda ćemo bez odlaganja predložiti regulatorne mjere za 3 MCPD u E, kako u biljnom ulju, tako i u ostalim proizvodima, naročito u formulama, u proizvodima za dojenčad. Kao, što je rekla gospođa Gardini, radi se o metodologijama koje moramo koristiti da se e, te prisutnosti stvari smanji a radi se i o regulatornim mjerama koje treba uvesti. Mm, e, I glicidil esteri i 3-MCPD će biti predmetom novih regulatornih mjera. Gospodin Kaputo ima riječ. Molim, budite kratki. Da, ja vam želim zahvaliti na odgovorima i želim nešto precizirati. Postoji određeni napredak u procesu rafiniranja palminog ulja, ali ne slažem se s onime što ste rekli o proizvodima koje koristimo u prehrambene svrhe. Jer vi kažete da je problem u rafiniranju, ali kada domaćica kupi jedan prehrambeni proizvod, već kupuje rafinirani proizvod. Dakle, stvar je u komunikaciji i u osvješćivanju potrošača. I dok čekamo rezultate znanstvene studije i dok e, dorađujemo na znanstveni način naše mjere, moramo u međuvremenu nastojati ipak bolje obavijestiti potrošače o ovim problemima. Hvala vam lijepa na ovim doprinosima. To je bila zadnja točka na našem dnevnom redu. Naš sljedeći sastanak je u 30. svibnja. Hvala.